Proszę rozpoczynamy. Dobre jutro. Počinjemo sa današnjim sastankom. I e, kao što smo najavili, prva točka na dnevnom redu je glasanje o mišljenju e, kolege Sarbu o novoj hrani. A naš druga će odbor 24.11. glasati o tome. Mi danas moramo dakle usvojiti e, nacrt mišljenja. 277 amandmana uloženo je na ovo nacrt mišljenja. Želi se neko još javiti po tom pitanju? nitko ne prigovara e, na to, kao što ne vidim niti izvjestiteljicu za mišljenje. Ne znam, želi se netko javiti za riječ? Ne, prema tome izravno prelazimo na glasanje. Kompromis A. Prvi dio. Molim, e, glasamo dizanjem ruke. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? E, usvaja se većina glasova. Amandman 102. Tko je za? Protiv? Protiv? Odbija se. Prelazimo na amandman 106. Bovea. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 108. Tko je za? Kolegice moje. Odbija se. Kompromisni amandman. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Drugi dio. je za? Za drugi dio. Tko je protiv? Odbija se. Treći dio. Tko je za? Protiv? Odbija se. Sto trideset osam moje. Tko je za? Protiv? Odbija se. Idemo dalje. Kompromisni amandman C. Tko je za? Kolega Tarabela, vi se želite javiti? Da. Postoji samo jedan dio kompromisnog amandmana koji je usvojen, ako se ne varam. Što se tiče amandmana od 109. nadalje, ostaju li oni i dalje ili pak e, ne, s obzirom da kompromis nije prihvaćen u cijelosti. E, jeśli e, kompromis B jest przyjęty, Kompromis B je usvojen prema tome 109. 110. i 111. E, se u tom slučaju povlače. Ako ga se odbije. Dakle, sada prvi dio dakle je usvojen, stoga ostali amandmani odpadaju. Sorry, you Moment. have my list, uh, you have our list.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 E, jest przyjęty. Evo, ponovit ću e, vam e, što mi kaže tajništvo. Ako se usvoji kompromisni amandman B, Otpadaju ostali amandmani i prelazimo na amandman 138. Thank Yes, I said. takim razie przechodzimy do... Dakle, to znači da ćemo sada prijeći na glasanje o e, kompromisnom amandmanu C. Tko je za kompromisni amandman C? Tko je protiv? E, kompromisni se amandman usvaja. Prelazimo na amandman 124. Tko je za? Protiv? Glasat ćemo elektronskim putem. Otvaram glasanje za amandman 124. 124. Glasamo elektronskim putem. Jedan od socijalista je prekobrojan. Dakle, ponovljamo glasanje. Otvaram glasanje ponovno. A, sad imamo jednog pučana previše i jednog socijalistu previše. Dakle, to bi trebali znati koordinatori. Moram reći da smo tu sada imali jednog pučenja, jednog socijalistu previše. Sada ponovno otvaram glasanje. Predsjedavajući, nije nužno glasati. ne moramo ponovno glasati ako ima jedna ili jedan pučan i jedan socijalist previše. Ne moramo ponovno proći kroz sve. Međutim, pravila su pravila. Pravila o pozivku, prema tome param glasanje. Oprostite, to nisam rekao. Odbija se. Predlazimo sada na 125. i 126. amandman. Tko je za 125. i 126. amandman su identični. O, protiv?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 Oh, yes, it is out. Okay, okay. Okay, okay. okay. Przepraszam, e, błąd był... E, Oprostite, doszło do greške. Prelazimo sada na amandman 127. Izvolite. Oprostite, ali amandmani 125, 126, 127 i 128 otpadaju zbog rezultata prethodnog glasanja. A 124 je amandman koji je otpao, nije usvojen. Prema tome ne možemo sada preći na 129 jer moramo gledati, glasati na amandmane od 125, 6, 7 i 8.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 Prema tome, glasat ćemo sada o 125. i 126. Oni su usvojeni. Prelazimo sada na amandman 127. Ne. 129. amandman kolege Bovea. Koji je za, protiv? Odbija se. 120. I tko je za? Protiv? Odbija se. 133. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Glasimo sada o bloku broj 1. Tko je za blok broj 1? Protiv? Odbija se. Sto trideset šest. Tko je za? Protiv. Usvaja se. 139. Tko je za? Protiv, suzdržani otpada. 140. Tko je za? Protiv, suzdržani odbija se. 141. Tko je e, za? Protiv, suzdržani usvaja se.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 Odbija se. Otvoram e, glasanje za 145. amandman. Zatvoram glasanje. 145. Dva su socijalista previše, kaže netko u dvorani. Ponavljamo, dakle, glasanje među socijalistima ima e, dva prekobrojna zastupnika. Otvaram ponovno glasanje, zatvaram glasanje. Mamy też socjalistów jednej osobe za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 Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbije se. Prelazimo sada na blok broj 2. Tko je za? Blok broj 2. Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se cijeli blok. Amandman 150. Tko je za? Protiv? Hvala. Odbija se. 152. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Za? Usvaja se. 153. Tko je za? Protiv? Odbija se. Sto pedeset pet. Tko je za? Protiv? Odbija se. Tko je za? Protiv? Odbija se. Glasat ćemo sada za blok broj 3. Dakle, predlaže se da se provjeri 157. amandman. Ne. Onda dakle glasamo o bloku broj 3. Otvaram glasanje o 157. amandmanu, amandman moj. Otvaram glasanje 157. amandman. Zatvaram glasanje. Jedan je socijalista prekobrojan. E, molim da nam e, kažete dakle koji su bili rezultati glasanja.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 Amandman 14. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 162. Kolege Tarabele. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Ja mislim da se odbija, ali ako želite možemo provjeriti. Dakle, 162. otvaram glasanje. Provjeravamo 162. amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. Baš kao što mi se i činilo. Prelazimo sada na četvrti blok. Tko je za? Protiv? usvaja se. 165. amandman. Za, protiv, odbija se. Prelazimo sada na amandman 16. izvjestitelja. Da, protiv, usvaja se. 167. Gospođe moje, tko je za, protiv, odbija se.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 To je za. 168. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 166. Otpada. 170. Tko je za? Protiv? Odbija se. 17. E, izvjestiteljice. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 171. kolege Bovea. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 172. Kolegice Moj. Tko je za? Protiv? Odbija se. amandman 173. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 174. Tko je za? Protiv? Odbija se. 165. Za? Protiv protiv, odbija se. 167. Tko je za? Protiv? Odbija se. Sto sedamdeset tko je za? Protiv? Odbija se.

186 i 7 su identični. Njima se glasa u bloku. Tko je za? Protiv? Odbija se. Provjeru treba napraviti. Dakle, sada o 186, 187, 188 provjeravamo elektronskim putem u bloku. Otvaram glasanje. Zatvoren glasanje. Hvala. Ti su amandmani odbijeni. Uh, 189 i 190. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Usvajaju se. Blok peti. Tko je za? Dakle, tko je za blok peti? Tko je protiv? E, glasanje elektronskim putem za blok peti. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se jednim glasom većine. Prelazimo na amandman 193 Buda. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 194. Buvet. Tko je za? Protiv? Odbija se. 195. Tko je za? Protiv? Tko je protiv? Odbija se. Kako bismo izbjegli svaku sumnju, otvaram ponovno glasanje. Amandman 195. Tko je za? Tko je protiv?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

Ispričavam se. Moramo glasovati o 201. Jer nismo usvojili prvi blok. Dakle, 201 za. Protiv. Usvaja se. 203 se odbija. Glasovat ćemo opet sa 203. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 206. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Dvijesto pet. Tko je za? Oprostite, ovaj amandman se ne razmatra. 208. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 209. Tko je za? Protiv? Odbija se. 210 za. Protiv? Odbija se. 211. Gospodin Kužnik je za, za protiv. Usvaja se. Kompromisni D. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 212, gospodin Bovetko je za, protiv, odbija se. 216, tko je za, protiv, odbija se. 217 za, protiv, odbija se. odbija se također. 218 za, protiv, odbija se. Blok 6. Tko je za? Protiv. Odbija se. Dobro. Sada ćemo preskočiti nekoliko amandmana. Ne, blok šest je odbijen. U redu ponovno ćemo glasovati o bloku šest. Otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvaja se. Četiri glasa više, no usvaja se. Idemo sada na 227 i 228. Tko je za? moramo glasovati o tome jer ostale ne razmatramo jer smo glasovali za blok. Tko za? Protiv? Odbija se. 227 i 228 se odbijaju. Možemo napraviti elektroničku provjeru. Otvaram glasovanje za 227 i 228. Zatvaram glasovanje.

Vraćamo se sada na 234. Tko je za? To je e, amandman posljedna i drugih. Usvaja se. Amandman izvjestiteljice 20. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 235. kolege Bovea.

Prelazimo sada na amandman. Prvo na dva identična amandmana, 22. i 241. Tko je za? 22 i dakle 241. Tko je za? Protiv? Usvajaju se.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 Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbija se. 248. amandman. Tko je za, protiv, odbija se. Prelazimo sada na 250. Tko je za, protiv, Odbija se. 251. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 252. Tko je za? Protiv? Odbija se. 253. Tko je za? Protiv? Odbija se. 254. Za, protiv, odbija se. 255. Tko je za, protiv, odbija se. dvjesto pedeset šest tko je za protiv elektronsko glasanje o 256. amandmanu. Zatvoren glasanje. Odbija se. Mm. 257. amandman. Tko je za? Protiv? Odbija se. 24. Tko je za? Protiv? Odbija se. Ne, usvaja se, oprostite. 258. Tko je za? Protiv? Odbija se. Sad ćemo to provjeriti. 258. Sada otvoram provjeru. Zatvaram provjeru. Zatvoren glasanje o 258. Amandmanu odbija se. 259. amandman Bovea. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Glasat ćemo u bloku o sedmom amandmanu. Tko je za?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 ja mislim da je usvojena, ali ipak ćemo provjeriti elektronski putem. Otvaram glasanje. 70, 60. Kuzmi Gosiewska, Wojciechowski. Dziękuję, zamykam głosowanie. Zatvaram glasanje. Odbija se. sada kolega Tarabela želi se javiti. Budući da je kolega e, Besra Međev, ja ću reći. Amandman 261. O njemu nije ni trebalo glasati jer bio pokriven blokom 7. Blok 7 je prema tome e, odbijen. Prema tome više 261. nije pokriven i onda se o njemu mora glasati. Proszę Państwa, blok, blok szósty, blok siódmy został odrzucony. E, nasi eksperci e, to analizowali i stąd no... Da, evo, kolege su to proučile sada iz tajništva. I dakle 261. nije izglasan budući da je ranije pokriven i tu je predsjednik odbora prestao s tom rečenicom. Dakle, nećemo glasati zato što je pokriveno sedmim blokom amandmana. Sedmi blok amandmana je, dakle, e, odbijen, što znači da se odbije 261. amandman. Prelazimo sada na glasanje o amandmanu Da, prelazimo sada na 262. amandman. Tko je za? Protiv? Odbija se. 263. Za, protiv. Odbija se. 265. Za. protiv, odbija se. Provjeravamo. Otvaram glasanje u 265. amandmanu. Zatvaram glasanje. Odbija se. Prelazimo sada na Amandman 267. Tko je za? Protiv? Odbija se. 268. Ne, provjerit ćemo najprije 267. Otvaram glasanje. 267. amandman. Dakle, glasanje je otvoreno. Zatvoren glasanje. Otvara se. Za dva glasa. Amandman 268. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 269. Tko je za? Usvaja se. 270. Bove. Tko je za? Protiv? Odbija se. Dvijest 274. Tko je zvao? Protiv? Ja mislim da je usvojen, međutim moramo provjeriti 274. amandman. Otvaram, glasanje. Molim vas. Amandman 274. Glasanje je otvoreno. E, e, molim nadležnu službu da otvori glasanje o amandmanu 274. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na 265. Tko je za? Usvaja se. Pana posla bovek to je za? Poprawka 276. 276. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Ah, nema prijevoda na francuski. predsjedniče, mi nemamo prijevod na francuski jezik. Pa već neko vrijeme, e, već nemamo prijevod glasanja na francuski. Da. 267. Dakle, glasanje o amandmanu kolege Bovea. Ponavljamo glasanje. Tko je za, protiv? Odbija se. 277. Također kolege Bovea. Tko je za, protiv? Odbija se. Amandman 26. Izvjestiteljice. Tko je za? protiv, usvaja se. Amandman 269. Kolege Bovaja, tko je za, protiv, odbija se. 280. Kolege Boveat, tko je za, protiv, odbija se. Provjera elektronskim putem Otvaramo glasanje 200. Amandman 280. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitam. Amandman 281. Tko je za? Protiv? Odbija se.

Usvaja se. Ali provjerit ćemo elektronskim putem. Otvaram glasanje. Amandman 283. Glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Odbija se. 284. Otvaram glasanje. Tko je za, protiv, odbija se. Amandman 285. 285. Tko je za? Usvaja se. 287 i 290. Možete o njima glasati zajedno. Dakle, glasamo zajedno od amandmana. Tko je za? Protiv usvaja se. 289. Želite li da provjerimo blok 287. devedeset Tko je za, provjeravamo elektronskim putem. Zatvaram glasanjem. Usvaja se. Prelazimo sada na amandman 289. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 291. Kolegice moji, tko je za? Protiv? Odbija se. 298. amandman. Ne, amandman 301. Protiv amandman 301. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo sada. Amandman 301. Otvoram glasanje. Molim, otvorite glasanje. Amandman 301. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 302. Kolegice moji, tko je za, protiv, odbija se. Amandman izvjestiteljice broj 28. Tko je za, protiv, usvaja se. 303. Kolege Boveja, tko je za, protiv, odbija se. 29. Izvjestiteljice. Za, protiv, usvaja se. Amandman Tre... 104. kolege Kaputa. Tko je za? 306. 306. amandman. Tko je za? Protiv? Odbija se. E, prelazimo sada na uvodne napomene. 31. Tko je za? Protiv? Odbija se. 32. Tko je za? Protiv? Odbija se. 33 za protiv odbija se. sada ćemo preći na druge točku izvjestiteljice. Tko je za? Protiv? Sada ćemo u točki 2 glasati elektronskim putem. Zatvaram glasanje. Niko ne diže ruke. Ne dižite ih. E, zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Ovo je izvrstan rezultat. Amandman 41. Rekao sam vam da ne dižete ruke. A dovodite me jednostavno u, u ovu situaciju. Sada amandman 41. Tko je za, tko je protiv? Odbija se.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 51. Tko je za? Usvaja se. Amandman 53. Tko je za? Protiv? Odbija se. 55. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 57. Tko je za? Protiv? Odbija se. 58. Tko je za? Protiv? Odbija se. 60. 59. devet. Otvaram glasanje u pedeset devetom amandmanu. Ne, o 58. Amandman moj. Otvaram provjeru u amandmanu 58. Kolegice moj. Otvoram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. 59. kolega Tarabela, tko je za, protiv? U svojom glasanju. Otvoram glasanje o 59. amandmanu. Dakle, otvoram glasanje o amandmanu 59. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 60. Tko je za? Usvaja se. 61. Usvaja se. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Amandman 67. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 70. Tko je za? Protiv? Odbija se. 71. Tko je za? Protiv? Odbija se. Treće. Izvjestiteljice. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 72. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 73. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 74. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 77. Tko je za? Protiv? Odbija se. 80. Tko je za? Protiv? Usvoja se. 81. Tko je za? Protiv? Usvoja. 83. Za? Protiv? Odbija se. 84. Tko je za? Protiv? Odbija se. 85. Tko je za? Protiv? Odbija se. 86. Tko je za? Protiv? Odbija se. 88. Tko je za? Protiv? Odbija se. 89. Tko je za? Protiv? Odbija se. 90. Tko je za? Protiv? E, taj se je povučen, prema tome njemu nećemo glasiti. 90. kolegice moje za protiv odbija se. 92. Tko je za? Protiv odbija se.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 koji želite kontrolirati 94. amandman. Provjerit ćemo ga, otvaram provjeru u amandmanu 94. Glasanje je otvoreno 94. Zatvoreno glasanje. Odbija se. Evo, tu smo opet potvrdili rezultat. 95. Ponavljamo glasanje o 95. amandmanu za protiv odbija se. Prelazimo sada na um, 101. amandman kolege Boveja za protiv odbija se. Sada prelazimo na glasanje u mišljenju u obliku u kojem smo ga izmijenili. koji je za, protiv, to je dakle glasanje u cijelom tekstu. provjerit ćemo elektronskim putem o cijelom nacrtu mišljenja. Otvaram glasanje. Glasamo. Zatvaram glasanje. Usvoja se. Hvala lijepa. na kraju smo malo ubrzali glasanje kako bismo točno na vrijeme u 10 sati započeli s ostatkom sastanka. Ipak ne kasnimo previše. Molim vas, za vrijeme glasanja uvijek morate dići ruku jer ako ne dignete ruku moramo kako bismo izbjegli greške provjeravati elektronskim putem. Pauza od 3 minute. Proszę Państwa, z pewnym opóźnieniem przechodzimy do wymiany. Evo, dragi kolege, s malim e, kašnjenjem sada prelazimo na točku dnevnog reda koja govori o proračunu za 2015. godinu. Razmjena mišljenja. E, poznat vam je sadržaj e, pisma e, izmjene za 2015. godinu. Kao što znate, kakvu je odliku po tom pitanju donijelo e, su donijeli kolegi povjerenika sa transferom za poračun za poljoprivredu. Znate također da je u poljoprivredi sada velika kriza. Uzrok tome su vanjski uzroci to je rezultat međunarodne situacije, a ne nešto što je, odražava tipičnu situaciju na tržištu. Za poljoprivredu je kriznoj situaciji. Mislimo da bi sredstva trebala biti prebačena za e, poljoprivredu, a ne za neke projekte koje nisu vezani za poljoprivredu. Ovo je jednostavno racionalan pristup i upravo iz tog razloga imamo veliki interes za današnju temu. Danas smo pozvali na naš sastanak predstavnike odbora za proračun e, predsjednika odbora e, je tak prvi među pozvanima i ako je već stigao mogu ga samo toplo pozdraviti na naš sastanak. E, vi ste nekada bili ministar financija u francuskoj vladi. Pozdravljam također i opću izvjestiteljicu za proračun za 2015. godinu gospođu Gardija Zabal i ona je stigla. Zaista mi je drago da ste došli na naš sastanak. Tu je i kolega Jar koji je zadužen za ovo mišljenje u okviru odbora za poljoprivredu. A ovdje su i predstavnici glavne uprave za poljoprivredu i njihov e, ravnatelj Heisler. Hvala vam što ste došli. Osim toga, čestitam vam na imenovanju na tu dužnost i hvala vam na suradnji. Dakle, mogli smo sada preći na raspravu o ovoj temi i ovim problemima. A sada Molim da najprije uzme riječ kolega Jar koji se u okviru našeg odbora bavio tom temom i pripremio je naše mišljenje. On je dakle osoba koja može izvrsno da izložiti naš stav. Izvolite kolega Jar. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja ću sada predstaviti opću političku situaciju. Svake godine sredstva za poljoprivredu traže države članice, neću ulaziti o čemu se radi, međutim vrlo često se uvode pristojbe i treba vidjeti što se zapravo događa s novcem i kakva je situacija u poljoprivredi. S jedne strane nemamo dovoljno proračunskih sredstava, sredstva su ograničena i moramo braniti svoje stajalište u ovim kriznim vremenima. Naravno, treba uzeti u obzir i ruski embargo. Prema tome riječ je o političkoj odluci koja zapravo stoji za ove situacije. Teško se može reći da su poljoprivrednici krivi zbog ruskog embarga, međutim riječ je o političkoj odluci. Kada govorimo o poljoprivredi, očito je da će poljoprivredna gospodarstva morati se nositi s posljedicama krize. To se čini logičnim i naprosto se može reći da, oni to moraju prihvatiti, moraju s time živjeti. Međutim, da bi se to moglo učiniti, potrebna su proračunska sredstva. Stajalište odbora za poljoprivredu je jasno. Novac koji dolazi natrag isplatit će se iz različitih razloga, međutim to je novac koji pripada poljoprivrednicima. Naš je stav da bi odbor za poljoprivredu trebao odlučiti kako će se raspodijeliti taj novac posebno s obzirom na kriznu situaciju. Vlade imaju drugačije stajalište, postoje razni problemi u svijetu, slažem se. Mm, države članice imaju osjećaj da uplaćuju sve više u proračun i da je zapravo da su ova sredstva za poljoprivredu na raspolaganju. Ovaj novac e, bi se trebao iskoristiti kako bi se ublažila kriza u poljoprivredi. To je naše stajalište. Nadamo se da ćemo dobiti potporu odbora za proračun i tamo su donesene neke hrabre odluke. Mi smo spremni na kompromis, ali uistinu ne razumijemo ako, hoće li nam se taj novac u potpunosti oduzeti ili ne. Tijekom e, pregovora o proračunu bilo je nekih vrlo odmjerenih reakcija. Pregovori su išli dobro. Moglo bi se dogoditi da ove zalihe za krizne situacije budu smanjene. Naravno, problemi postoje u svim sektorima, primjerice u svinjogojstvu, a od nas se traži da pružimo pomoć poljoprivrednicima. Mislim da će sada riječ preuzeti kolege iz odbora za proračun. Za pitanje do pana przewodniczącego komisji budżetowej, e, pana, przewodniczący. Dakle, dajem riječ kolegama iz odbora za proračun. Tko će se javiti u njihovo ime? Evo, sada dajem riječ predsjedniku odbora za proračun. Izvolite. Gospodine predsjedatelju, hvala što ste nas pozvali na ovaj sastanak. Kolegica Gardija Zabali je sa mnom, ona je izvjestiteljica za proračun za 2015. godinu. Komisija nam se obratila i predočila nam pismo s izmjenama nacrta proračuna za 2015. Mi smo u utorak četvrtog studenog e, pozvali komisiju na odbor za proračun, a neki od vas iz odbora za poljoprivredu bili su također pozvani da sudjeluju na tom sastanku. U ovoj fazi odbor za proračun nema mišljenje i zato smo danas došli ovdje s kolegicom izvjestiteljicom e, kako bismo čuli vaše mišljenje. Moramo imati na umu da je situacija u Europskoj uniji zabrinjavajuća što se tiče proračuna. Naime, razlika između preuzetih obveza i plaćanja sve je veća. E, novac koji treba još podmiriti krajem 2013. godine iznosio je 220 milijardi eura to je taj iznos, a temeljem višegodišnjeg financijskog e, okvira i tu se nalazi 52 milijarde eura koje još treba podmiriti. Računi pristižu službe komisije i događa se da komisija nije u stanju podmiriti račune. Tako je krajem 2010. godine bilo 5 milijardi neplaćenih dugova, krajem 2011. 11 milijardi eura, krajem 2012. 16 milijardi eura i malo više od 23 milijarde eura krajem 2013. godine. Prema tome, sada smo već negdje blizu 30 milijardi toliko iznose dugovi. Komisija želi riješiti tu situaciju jer se nalaze u poteškoćama i pojedini laboratoriji, nevladine udruge koje se bave humanitarnim aktivnostima. Isto tako se u nekim slučajevima radi o lokalnim vlastima, o raznim dionicima, tu su isto tako i mladi stipendisti u sklopu programa Erasmus. Situacija je vrlo alarmantna i komisija bi morala podmiriti te nakupljene dugove i upravo zato je komisija sastavila i ovo pismo s izmjenama, s prijedlogom izmjena proračuna, a to je pismo izazvalo reakcije koje smo čuli i na koje nas je podsjetio gospodin ja. Gospodine predsjedatelju, htio bih jasno reći da smo mi ovdje kako bismo čuli vas. Naime, postupak mirenja za izmjene proračuna za 2014. i nacrt proračuna za 2015. godinu počinju danas poslije podne u 15 sati. Taj postupak mirenja bi trebao dovesti, e, trebao bi završiti negdje između, dakle u noći između 14. i 15. studenog. U tome bi se trebalo razmotriti i pismo s izmjenama za proračun za 2015. godinu. Dakle, mi bismo rado čuli vašu ocjenu, jer u ovoj fazi odbor za proračune još uvijek nema vlastito stajalište. E, htjeli bismo podsjetiti da Europski fond za jamstvo poljoprivredi ima e, određena proračunska sredstva, a komisija namjerava uzeti 448 milijuna eura, milijuna eura iz tog fonda, tako da bi se 17 milijuna moglo dodati. A što se tiče zalihe za krizne situacije koja je uspostavljena 2014. godine po prvi puta. E, temeljem višegodišnjeg financijskog pakta. Dakle, ta je zaliha tada po prvi puta uspostavljena, nije iskorištena, međutim, što se tiče 2015. godine, vidimo da bi naknada štete koju bi trebalo uplatiti poljoprivrednicima zbog ruskog embarga e, trebala ići iz ovih sredstava e, u slučaju drugih kriznih situacija može se postaviti pitanje odakle će se to financirati komisija kaže da će pronaći sredstva za to evo to bi bila trenutna situacija i Htio bih još jedanput ponoviti da ćemo vrlo rado čuti vaša mišljenja i vašu vaše stavove, a možda bi izvjestiteljica htjela nešto dodati na ovo moje izlaganje. Hvala. Evo sad ću izvjestiteljice. Hvala gospodine predsjedatelju. Nisam namjeravala uzeti riječ. Kao što je predsjednik odbora za proračune rekao, mi smo ovdje da bismo čuli vaše stajalište. Znamo da je ovo pismo s izmjenama izazvalo buru, ne samo ovdje nego i u vijeću, a danas poslije podne krećemo u prve pregovore kako bismo riješili probleme za 2014. i 2015. godinu. Naravno to uključuje i pismo s izmjenama koje se odnosi i na poljoprivredni sektor. Nas iznimno zanima što ćete nam reći. Čuli smo objašnjenja komisije. Dakle, i rado ćemo ih ponovno saslušati. Mi bismo htjeli prikupiti sve činjenice, stajališta i stavove kako bismo bili spremni za pregovore koji počinju danas poslijepodne i kako bismo postigli sporazum koji bi bio zadovoljavajući za sve. Kao što je rekao predsjednik odbora za proračune, situacija je vrlo složena po pitanju proračuna. E, novac na raspolaganju poljoprivrednicima je ograničen, to su pritisci. Naravno, to se odnosi na sveukupni proračun Europske unije i moramo biti svjesni činjenice da su to problemi koji se ne odnose samo na poljoprivrednike, iako ovdje sada govorimo o poljoprivrednicima, postoje problemi u proračunu što se tiče sredstava za plaćanje. Dakle, računi se gomilaju, e, nema novca da ih se plati. Kao što je rekao predsjednik, e, sve više ljudi čeka da im se vrati novac, da im Europska unija vrati uloženi novac mi smo ovdje kako bismo čuli vaše stavište, kako bismo mogli s time dalje ići u pregovore. Dakle, sada ćemo početi sa raspravom. Još vam jednom hvala što ste došli. Preći ćemo sada na e, e, pojedna pitanja samih zastupnika i to tako što ćemo početi od koordinatora. Molimo vas da disciplinirano poštujete vrijeme koje vam je dodijeljeno. E, najprije kolega Des koji je istovremeno i član odbora za proračun. Izvolite. Najprije hvala. Hvala predsjednicima odbora za proračun što su došli i hvala što ste mi dali riječ kada sam bio na vašem sastanku. Moj stav je već ranije iznešen, no u svakom slučaju želim reći da se Europska unija povećala, sada imamo 28 država članica, a poljoprivredna sredstva za poljoprivredu su smanjena. Shodno tome ne možemo preusmjeravati ta sredstva, niti odgađati plaćanja nedogled tako da bi bilo dobro da nađemo rješenje da sredstva koja su namijenjena na poljoprivredi, koja dolaze iz poljoprivrednog sektora, ostanu u tom poljoprivrednom sektoru i da e, u korist poljoprivrednog sektora budu i iskorištena. Dakle, jednostavno moramo se postarati da ta sredstva doista budu potrebljena za borbu protiv krize jer u slučaju velike krize u Europi nećemo se moći snaći i izaći iz problema s nekoliko stotina milijuna eura. Iz tog razloga se i e, se stvara rezerva kako bi se moglo e, naći rješenje i e, veseli što u odboru za proračune nije bilo nikakvih javljanja protiv e, samog e, sektora poljoprivrede. Doista, se, me to veseli i mislim da raspolažemo valjanim temeljima kako bismo došli do razumnog odgovora e, rješenja i dobili pravo rješenje. Hvala gospodine Nikolson, imate riječ. Hvala predsjedniče. Ne mislimo da trebamo zalaziti u velike detalje, upoznati smo s njima, ali moram priznati da po prvi put eh, vidim eh, da je koliki je iznos neplaćenih eh, računa od komisije i to je dosta vrtoglav iznos. Ja da svake godine vidim kako se gomilaju dugovi iz godine u godine mislim da, bi, da bih se ja malo ranije pokrenuo i riješio ove probleme, no budimo doista iskreni. Razlog zašto je došlo do ove krize, razlog zašto je došlo do ovoga je kriza koju je izazvala ebola. Naravno, e, ukoliko je ovaj iznos potreban za krizu i sektor poljoprivrede iduće godine. Ja sam uvjeren da će ti novci biti vraćeni i to je ono što mi svi iz ovog odbora tražimo. Dakle, kada je potrebno na kratkoročno, e, sve u redu, možemo mi staviti na raspolaganje to novce, ali e, uvjer, umirite nas i e, uvjerite da će ta sredstva, ukoliko dođe do potrebe, biti vraćena i da će e, jednostavno biti vraćena e, na područje za sektor, poljoprivredni sektor i mislim da postoje različiti način kako možemo riješiti ove probleme i kako možemo surađivati i kako možemo ostvariti dobar rezultat no mislim da moramo zajedno raditi. Komisija ne može i dalje e, postupati na ovaj način koji je doista neprihvatljiv. To je neprihvatljivo i za naš odbor. Hvala. Dziękuję Pan poseł Roda. Yes, thank you, Chair. I understand the problems mentioned by... Hvala predsjedniče. Razumijem eh, ove probleme koje spominje predsjednik eh, poljoprivreda za eh, odbora za proračune, ali to ne opravdava poigravanje s našim novcem, jer ono što nam hoće reći je da je povećan proračun, a u biti prvobitno su smanjili ukupni proračun, a onda uzimaju e, novce od e, globe za e, porez na mlijeko i onda financiraju svoje neke programe i time e, s obzirom da je gornji prag ostao isti, oduzmaju novce iz naših sredstava i to ukratko predstavlja znači da se uzimaju novci od poljoprivrednika. Dakle, ono što komisija radi e, preuzima novce koji su uzeti od globa u iz sektora poljoprivrede na, e, i koriste za druge stvari koje nema nikakve veze s poljoprivredom. Svi znaju, gospodin Nikolson zna da mi moramo plaćati, podmirivati svoje obveze i e, a isto tako ćemo svi dati svoj doprinos za borbu protiv ebole i uvjeren sam u to da to i poljoprivrednici znaju, ali ne bi bilo pravedno da samo poljoprivrednici plaćaju e, ceh. I kao drugo, čujemo da poljoprivrednicima navodno nije potreban novac iz rezerve za krizu, pa dopustite da spostim na ruski embargo, na sve manje cijene e, proizvoda, dakle e, to znači da se moramo uveliko potruditi i otvarati nova tržišta i stoga ovakav način postupanja s proračunom Eh, od odbora za proračune nije prihvatljiv za naš odbor. Toliko predsjedniče. koordinatorov przechodzimy do zgłoszeń z sali. Bardzo prosiłbym, aby się mieścić w tym przewidzianym czasie. Hvala, čuli smo koordinatore. Pređemo sada na eh, druge zastupnike i molim vas eh, da ne budite duže dvije minute. Hvala. Gospođa Gresija, izvolite. Hvala predsjedniče. Ovo pismo s izmjenama e, mislim da e, navodi zabrinutosti poljoprivrednika od ovog ljeta. Tada je komisija govorila da ima dovoljno novca, ali mislim da je ovo dvostruko nepravedno, jer s jedne strane poljoprivrednici izravno e, se muče na zbog ruskog proračuna, jer tu je veliki postak njihove proizvodnje koji ne mogu više plasirati, a sada im se povrst toga uskraćuje novac e, e, koji dolazi iz proračuna samog odbora za poljoprivredu. I podsjećam vas da se tu radilo e, o odgovoru Rusije na nešto što je sama Europska unija poduzela i što nema nikakve veze sa samom poljoprivrednom. A poljoprivreda i uzgoj pate zbog toga svega. Zatim, ono što je predloženo nije uopće dosljedno. Komisija kaže da mora financirati svoje mjere, kaže da nama ne treba više novca, a istovremeno nam predlaže izmjenu stavke e, drugog stavka gdje se e, govori o dodatnim odštetama za europske poljoprivrednike, pa to uopće nije koherentno. Zatim, niti govoreći, što se tiče e, rezerve e, za krizu, tu isto e, ne možemo govoriti o dobrom upravljanju, dobrom financijskom upravljanju, jer tu je predviđeno da komisija poštuje to načelo kada izlazi s pismom za izmjenu proračuna pred vijeće i parlament. U tom smislu taj postupak koji je predviđen je u potpunosti besmislen s obzirom na naslu situaciju. Tako da mislim da e, se poigravamo sa kriznim fondom jer je ostalo samo 80 milijuna, a kao drugo stvaramo opasan presedan jer to uveliko dovodi e, u pitanje funkcioniranje proračuna institucija i e, kriznih fondova, a to je jako opasno. da poštujete vremena koja su vam dodjeljena. Ove naknade za poljoprivrednike koji proizvode voće i povrće moraju se dakle nadoknaditi. Vidimo da će te nadoknade doći iz eh, rezerva koja je napravljena za slučaj krize za 2015. godinu drugim riječima. Sljedeće godine će e, se poljoprivrednici naći bez zaštite za slučaj da dođe do krize. Za nekoliko mjeseci situacija će biti još gora nego li što je sada. Evo, samo u Poljskoj proizvođači voća kube 600 do 700 tona e, jabuka prošle godine te jabuke bile su prodane na ruskom tržištu. Europska komisija taj problem nije riješila. Tih e, šestotinjak tona jabuka neće se naći na ruskom tržištu. Sada taj problem imaju poljski voćari, međutim za par mjeseci katastrofa bi se mogla proširiti na cijelu Europsku uniju. Govorimo o jučer o desetak tisuća tona iz Moldove. O tome smo jučer govorili, ali to je problemčić u odnosu na šestotina tisuća tona koje na oni 600 tona koji se iz Poljske ne prodaju Rusiju. Što ćemo napraviti ako se to ne riješi? Morat ćemo probati naći programe kako bi se smanjila lovo brdo jabuka koje se trebaju naći na europskom tržištu. Hvala. Hvala. Ja sam zadovoljna pismom s izmjenama i ja sam glasnogovornica za ebolu. No, tu su dvije stavke koje se nas odnose konkretno. Ako se radi o sankcijama, to je važno imati na umu. Naime, evo pred sobom imam pismo državnog tajnika Nizemske koji e, tvrdi da nema e, svojih e, sredstava na raspolaganju, nema sredstava na raspolaganju i ja vam ponavljam da su potrebna sredstva za sve poljoprivrednike, tražim to od komisije, ali isto tako tražim i solidarnost i za borbu protiv ebole. No, posljedno pitanje, zar ne bismo mogli pokrenuti projekt e, u okviru Nature 2000, jer to bi moglo staviti na raspolaganje 100 milijuna. U mojoj e, provinciji pokrenuto e, je jako skupa stvar i ovo se odnosi na Envi i na Agri. Voljelo bi da imamo projektu u, okviru, u ovom okviru. Hvala, kolegica Kalnjeta ima riječ. Hvala, predsjedavajući. Ja sam poslan, zastupnica iz Latije i Lati e, mljekarski sektor, sektor mljekarstva je pod velikim utjecajem ruskog embarga i do sada nismo dobili nikakvu, skoro nikakvu kompensaciju osim onog što e, je isplatila naša vlada i e, neke tvrtke za privatno skladištenje. Cijene mliječnih proizvoda su jako pale, gubimo otprilike 30% obima proizvodnje i iz tog razloga smatram da je ovo krajnje nepravedno da zbog političkih odluka koje jesu, odnosno koje su važne za cijelu Europsku uniju, a ne samo za e, poljoprivrednike, e, nema razloga da sami poljoprivrednici plaćaju račun jer ovdje se uzima novce koji su uplaćivani, prikupljani i prikupljali su ih e, poljoprivrednici tako što su plaćali davanja za, e, za proizvode i da se ti novci troše za druga proračunska sredstva. Meni je jasan značaj borbe protiv ebole i e, i financijski doprinos za humanitarne svrhe, ali to mora biti e, rađeno u primjenjujući pravo solidarnosti, a ne isključivo uzimajući sredstva iz odbora iz proračuna e, za poljoprivredu i nadam se da oni koji se bave brojkama da će vidjeti da se iza tih brojki nalazi cijeli sektor poljoprivrede koji je uveliko ugrožen sporim pružanjem odgovora dakle čitava proizvodnja poljoprivrednih, e, mječnih i mesnih proizvoda u Europi je ugrožena zbog ovoga. Hvala. Koji pani posao Ribeiro? Hvala lijepa, Ribeiro. Hvala predsjedniče. Ja sam apsolutno protiv onoga što stoji u ovome ja se u potpunosti suprotstavljam ovom pismu s izmjenama proračuna kao prvo. E, povjerenik Čološ je rekao kako će sve izbjeći kako bi posezao za ovom e, rezervom e, za krizu. I ovdje se radi o nepoštivanju proračunske discipline koje će utjecati na izravna plaćanja, a načelo povjerenja, odnosno povjerenje poljoprivrednika je dojeno u pitanje i zamislite da izbije nova kriza, da poljoprivrednici uopće neće biti zaštićeni i kojim ćemo u tom slučaju resursima raspolagati kako bismo se suočili s problemima te eventualne nove krize koja bi mogla imati veze sa okolišem. I treće, posezanje za kriznom rezervom. U, poljoprivrednici su već dvostruko e, ugroženi. Ugroženi su zbog e, ruskog embarga i posljedica tog embarga, ali isto tako će biti e, e, dovedeni u opasnost zbog proračunske nediscipline. Dakle, to je sve u potpunosti neprihvatljivo. I uzgled bude rečeno, ruski embargo je izazvan političkim pitanjima, a ne poljoprivrednim problemima. I četvrto, ova krizna rezerva financira posljedice ruskog embarga, a E, to je već predviđeno za proračun 2015. godine. Dakle, evo, ono što se ovdje dešava, ta krizna pričuva je nešto što financira politiku Europske unije. Peto, što će se desiti u budućnosti? Ovaj ruski embargo će i dalje biti na snazi i e, ovdje imamo užasan presedan. To, ovdje, ne govorimo o strategiji, ovo je važno za ebolu, ne govorimo o strategiji za 2015. godinu, već o šteti nanesenoj poljoprivrednicima i e, ovo je jako ozbiljna i opasna, opasan presedan i šteta. Kolega evo hvala. Ruske sankcije i kojim se blokiraju izvozi iz Europske unije rezultat su političke odluke. To je politička odluka. A jedina strukovna skupina koja je toga žrtva su europski poljoprivrednici. Zbog toga Europska unija mora pokazati solidarnost i mora isvojiti sredstva koje će poljoprivrednicima barem djelomično nadoknaditi štetu uzrokovanu ruskim embargom. Zbog toga e, se predlaže da se riješi kriza za sljedeću godinu. Ne radi se o ispravnoj odluci. Komisija je motivirala tu intervenciju rekla je e, da je tako zato što ovogodišnja sredstva e, pričuve nisu u potpunosti iskorištena. A e, ti fondovi bi ta sredstva trebala ići ograničenoj skupini poljoprivrednika. Zašto? Zato što treba nadoknaditi štetu onima koji su trebali zapravo ta sredstva, bili su samo onima koji su ili e, brali e, voće ili su ih pak dali u dobrotvorne svrhe. Ali trebali bi zapravo svi poljoprivrednici dobiti naknadu štete jer su cijene jako pale. Cijene su pale za 30-40% na poljskom tržištu. Sljedeće godine pomoć bi trebala biti drugačija. Mora se izmjeriti barem dio tih gubitaka za poljoprivrednike, a e, pričuva za slučaj krize apsolutno nije dovoljna mislim da odluka komisije jednostavno nije u redu. Hvala, a sada kolega De Castro. Hvala predsjedniče. Drago mi je da je ovdje predsjednik Artui i kolegica Guardia Zabal. Kao što su rekli kolege Des Nicholson i Rod, i kao što smo napisali predsjedniku Junkeru, a kao što ste i vi rekli jučer, predsjedniče Šerkerski, nije problem što će se napraviti s ostacima koje nisu potrošene? Radi se naime o tradiciji koja je uvijek taka svake godine nepotrošena sredstva iz poljoprivrede se koriste za neke druge sektore. Tako je to uvijek bilo. E, financirali smo svake godine nešto drugo. Ali ovdje imamo zapravo jedan opasni presedan po pitanju proračuna za 2015. godinu. Ovo je neka velika novina, zato što je fond za priču apsolutno prazan i kada se reže 415 milijuna za sljedeću godinu, onda se korekcija radi tako što se E, smanjuju sredstva za fond za poljoprivredu, ali trebali smo koristiti e, prvi stup. Pa, ne može se zajednička poljoprivredna politika koristiti kao bankomat. Ovdje se zaista radi o e, presedanu kojeg treba izbjeći tražim odbor za proračun da nađe rješenje koje će riješiti taj problem i ovaj opasni presedan. Hvala. Hvala lijepa. Sada kolega Hojtemer ima riječ. Hvala. Želio bih se pridružiti stavu izrečen, koji su izrekli prethodni govornici. Doista me zabrinjava o pismo s izmjenom proračuna. prvo nema nikakvog manevarskog prostora u proračunu za nepredviđene troškove uzred budi rečeno, već smo se osvrnuli na fond za priču. Ostalo je samo 88 od 430 milijuna, a nismo ni započeli još sa e, 2015. godinom. Ne znamo što će se dogoditi, možda će doći do nekih bojkota, do nekih geopolitičkim, e, geopolitičkih problema, možda će se pojaviti neke bolesti, slinavka šapka ili nešto drugo. Tako da ne znamo što će se dogoditi. Evo, zadnja kriza je izazvala trošak od 8 milijardi funti u jednoj kraljevini, tako da je jasna stvar da je potrebno, da su potrebna sredstva sektoru poljoprivrede. Što se tiče ovog Što se tiče ove super moramo iznaći sredstva za nju što se tiče kvota za mljekarstvo, predviđeno je rješenje, ali opet poljoprivrednici moraju se više i više plaćati. Dakle, poljoprivrednici doista moraju dobiti kompenzacije zbog ovih bojkota i trebalo bi tu napraviti određene prilagodbe. Hvala. Hvala predsjedniče. Osobno bih voljela čuti stav komisije u ovoj raspravi. Cijenim što je predsjednik odbora za proračune, izvjestiteljica zadužena za ta pitanja, što su nam iznijela svoje objašnjenja, ali osobno bih doista htjela čuti predstavnike komisije. Jer ovdje se doista radi o pitanju kojim se nismo zabavili na valjan način ni komisija, ni vijeće. U tome jest problem. Ne znam da li ćemo čuti njihovo mišljenje na kraju, ali htjela bih čuti kako oni o ovome razmišljaju, jer koliko se sjećam, povjerenik Čološ se obvezao da ovi, ova sredstva budu e, zasebna od fonda za pričuvu, odnosno pričuve za slučaj krize. Zatim, što se tiče pisma za s izmjenama, uopće se ne slažem s tim i teško možemo opravdati takvo pismo. Što se pak tiče e, sredstava za e, poljoprivredni e, sektor, države članice nisu spremne povećati te, ta sredstva. Dakle, razumijem ja koji su problemi. Predsjednik odbora za proračun je objasnio da postoji velik velik eh, raskorak između prislika obveza i preuzetih obveza, tako da ćemo morati čak eh, plaćati kamate. Evo, to već rade države članice, evo to Španjolska moja država, eh, država iz koje dolazim, plaća već velike kamate, zatezne kamate. mislim da moramo naći rješenje, ali moramo se obratiti vijeću za to. Dakle, evo, mi ovdje sudjelujemo u raspravi koji su izazvali vijeće i komisija, ali na njima je da se dogovore o ovim problemima i ne slažem se uopće e, s tim posezanjem e, za pričuvom za slučaj krize. Kao što je kolega rekao, to bi bio opasan presedan i teško će biti to, teško bilo to objasniti sektoru poljoprivrede i ukoliko se ne plate računi, kako će se podmiriti stvar, da baš se pitam. Hvala. Molim vas e, i dalje da poštujete vremena koja su vam dodjeljena. ti? Hvala predsjedniče. I don't want to repeat what others have said, but I... Neću ponavljati što sam rekao, no mislim da je ova krizna pričuva ustanovljena iz dobrog razloga i prošle godine u ovo doba nitko od nas ne bi mogao predvidjeti ruski embargo i njegove implikacije da je odluka donesena bez ikakvog konzultiranja sa poljoprivrednicima. Jučer smo govorili o izazovima u mljekarstvu. Znamo da postoji velika volatilnost, volatilnost na tržištu goveđeg mesa tako da ne znamo što će se događati u sljedećoj godini, a ova sredstva su tu upravo zato da bi nam pružila određenu zaštitu. Neću ponavljati ono što su ostali rekli vezano uz ebolu. Evropska unija treba i mora sudjelovati u međunarodnim naporima da se e, ta bolest. Međutim, e, to ne treba ići iz džepova poljoprivrednika. Mnogi od vas će rekli da Evrops, reći da Evropska unija ne radi e, dovoljno za milijune stanovnika Afrike koji umiru svake godine od bolesti koje se mogu liječiti. Dakle, ovo bi bio presedan ne samo za poljoprivrednike, nego za sve, e, za čitavu lokalnu zajednicu koja ovisi o njima. Pan poseł Hvala, predsjedavajući. Pričuva za slučaj krize za poljoprivredu. Čujte što se nas tiče stranke za životinje nije dovoljno samo govoriti o gospodarskom položaju poljoprivrednika. S obzirom da Europa želi više, veći gospodarski rast, poljoprivreda postaje sve više sektor e, industrije, tu više nema prostora za poljoprivrednike, za životinje. Dakle, taj sektor je postao odgovoran za svakojake krize poput e, krize bioraznolikosti i raznih oboljenja životinja i to se ne može izražavati samo financijskim terminologijama. Te krize ne plaćaju samo novci, već e, cjelokupno društvo snosi štetu koju one izazivaju. Što se mene osobno tiče, sredstva namjena poljoprivredi ne trebaju biti korišteni samo sektor poljoprivrede, već za opće interes. Mislim da bi bilo bolje potrebiti te novce kako bismo imali prirodni način proizvodnje gdje poljoprivrednici ne bi ovisili o subvencijama i mislim da treba iskoristiti upravo krizu kako bismo uštedili sredstva i prestati e, s poljoprivrednim subvencijama. Hvala predsjedniče, hvala i svim kolegama koji e, na ovako dobar način brane interese poljoprivrednika naš e, bi e, odbor trebao negativno reagirati na prijedlog komisije koji je apsolutno skandalozan. Komisija se ponaša kao da uopće ne svača što se događa, kao da uopće nema pojma da postoji embargo i da nema učinaka embarga. 5 milijarde su blokirani, to su bila e, to bi bio iznos izvoza u Rusiju. E, samo stvarna pomoć može promijeniti situaciju i taj iznos mora biti jasno veći od milijarde eura. Međutim, komisija je za sada predvidjela otprilike 300 milijuna eura. A e, taj e, novac je novac koji poljoprivrednici ne mogu u stvarnosti iskoristiti. Poljska je zajedno s Baltičkim zemljama i Finskom zemlja koja je pretrpjela najveću štetu. E, Finska zapravo sada nije dobila niti eura pomoći. No, Poljska. E, ne koristiti priču za slučaj krize za poljoprivrednike je apsolutni skandal. A, koji gori e, krize, do koje gore koze se treba doći da bi se ovaj novac iz pričuve iskoristio. Što trebamo da počne rat? E, bude li e, Rusija primila taj e, poruku da nam embargo nije nešto čega se bojimo jer pomažemo poljoprivrednike. Mi se ponašamo upravo suprotno. Komisija ne želi pomoći poljoprivrednicima a njima treba zaista stvarna pomoć. Treba nam zajednička poljoprivredna politika. Hvala. Sada kolega Ferran. Hvala. Gospodine predsjedatelju odbora za proračun. Hvala što ste se odazvali na naš poziv. No mislim da ste trebali o tome razmisliti ranije. Htjeli ste proširenje Europe s 28 država članica, danas plaćamo za to cijenu. Jučer nam je nametnuto da podupremo poljoprivredu u Moldovi. Možda je to najava pristupanja. Poljoprivredni sektor prolazi kroz krizu i nije pošteđen ovim novostima. Tu je i ruski embargo koji je pokazao granice kada je riječ o upravljanju kriznim situacijama u Europskoj uniji. Mljekarstvo je izgubilo e, milijardu radnih mjesta, a pomoć iznosi 20 milijuna eura. Ukidanje e, raznih mjera, liberalizacija, sve više sporazuma o slobodnoj trgovini, posebno s Kanadom i SAD-om, najavljuju nove krize u predstojećem razdoblju. Imam pitanje za vas, gospodine predsjedatelju. Kako će se Europska unija nositi s time, kada ni sada više nema sredstava kako bi ublažila posljedice ruskog embarga? Svi znaju da je u ovom trenutku teško izići iz krize. Bit stvarne zajedničke poljoprivredne politike je da kroz regulaciju izbjegne najteže krize. Predvidjeti kao rješenje da krizna pričuva koja e, nema dovoljno sredstava bude jedino rješenje je uistinu loša, e, loše rješenje. Ja bih htio da države članice dobiju natrag svoj novac. Obrigado, Sr. Presidente. Aqui a questão está no princípio que se viola e no precedente que se abre. Porque... Hvala. Kao prvo riječ je o presedanu, a isto tako i o kršenju određenih prava. Svi se slažemo sa solidarnošću, naravno ne trebamo razmišljati o novcu koji nemamo kada je riječ o plaćanjima za poljoprivrede. Imamo 350 milijuna eura, toliko iznose, e, e, iznose sredstva koja treba podmiriti za voće, povrće i mlijeko i to zbog e, ruskog embarga. Dakle, to će sve trebati ići iz ovih zaliha. Međutim, sada se to plaća iz, pričuve. Dakle, to znači smanjenje od 1,3 posto za poljoprivrednike. htio bih dodati da nitko nije protiv solidarnosti. Naravno da je epidemija ebole prioritetna E, to je nešto s čime se treba nositi Europa i čitav svijet, e, dakle treba pomoći Africi. Međutim, te napore trebaju poduzeti i države članice, ne samo poljoprivrednici. Prehrambena autonomija je najveći uspjeh Europske unije nakon drugog svjetskog rata. Ta sigurnost u području prehrane je nešto što ne možemo dovoditi u pitanje, a zbog ovog presedana ne znamo što će se u budućnosti događati u poljoprivrednom sektoru. Merci, Hvala. U reformi zajedničke poljoprivredne politike ja sam se bavio ovom temom, pa bih htio samo e, kolege iz odbora za proračune podsjetiti na dvije stvari. Prvi prijedlog proračuna komisije predviđao kriznu preračunu izvan proračuna za poljoprivrednu, a iznos je bio viši od onog koji je na kraju odlučen. Europsko vijeće je vratilo kriznu pričuvu u proračunska sredstva za poljoprivredu i smanjio iznos sredstava. U predstojećim pregovorima o sklopu trijaloga morate podsjetiti vijeće na preuzete obveze. Zatim, jasno je rečeno kod definiranja krizne pričuve da će to biti namjenjeno krizama u poljoprivredi, a sada govorimo o krizi koju je izazvalo diplomatsko, e, koju, je izazvala diplomacija. Jer ako se sada ako se dakle ta krizna priča bude trebala koristiti, poljoprivrednici će imati manje sredstava iz tog stupa nego prošle godine. Kolegica moj. Hvala predsjedniče. S obzirom da sam već pisala komisiji, htjela bih znati postoje li mogućnost da se u e, školu daju, odnosno šalju u škole one namirnice koje su e, žrtve ruskog embarga kao što su voće, povrće i mlijeko. Isto tako htjela bi znati koliko je sredstava iskorišteno za biološku raznolikost i e, ruralnu konverziju, odnosno prekvalifikacije. Barem u Italiji ne vidimo da se one koriste na učinkovit način i racionalan način. E, greening kao o, i bioraznolikost bi se trebali e, postati prioritet. Hvala, kolega Rope. Posljednji koji je tražio da uzme riječ, a nakon toga predstavnik komisije. Hvala gospodine predsjedatelju. Neću ponavljati ono što su prethodnici već rekli. Htio bih s vama podijeliti nekoliko ideja. Prije svega, neshvatljivo je da dobijemo takav prijedlog kada su neka pitanja postavljena odavno, još nismo dobili odgovor. Sada dobijamo, sada smo dobili novi prijedlog i uistinu je šteta da povjerenik Čološ koji je bio u Litvi prije nekog vremena. E, naime, on je obećao poljoprivrednicima da će se ti problemi riješiti. Problemi vezani uz ruski embargo, isto tako i sinska kuga, Rečeno je da će poljoprivrednici dobiti potporu, međutim sada vidimo da te odluke nisu donesene. Dobivamo nove prijedloge, a ti prijedlozi samo još više izazivaju bijes među poljoprivrednicima. Sljedećeg tjedan se organizira jedan e, sastanak proizvođača mlijeka ako se ne poduzmu nikakve mjere mislim da bi se stvari mogle zaoštriti. Želimo li uistinu da mljekari dođu u Brisel, da proljevaju mlijeko po ulicama Brisela i prema tome mi pokušavamo riješiti nove probleme, a nismo riješili niti stare probleme. Što se tiče ruskog embarga, Baltičke zemlje i Finska najviše su propatila zbog tog embarga. E, Poljoprivrednici se osjećaju izgubljenima, ne znaju što da učine, a što se tiče baltičkih zemalja i Poljske, tamo je izbila i svinska kuga. Ljudi su naprosto izgubljeni, ne znaju što da rade, da li da proizvode mlijeko ili meso e, i nisu dobili odgovore na pitanja. A što se tiče izravnih plaćanja, u baltičkim zemljama su na najnižoj razini i to je naprosto diskriminacija. Nema mogućnosti da im se da pom zbog ekonomske krize. Evo, htio bih samo skrenuti vašu pozornost na te stvari. Mi smo dali sva obrazloženja i sada nam trebaju konkretne mjere. Hvala lijepa. Prelazimo sada na predstavnike komisije direktora Heislera. Hvala. gospodine predsjedatelju što ste mi dali riječ. Uistinu je bilo mnogo pitanja. Pokušat ću dati odgovore na većinu njih. htio bih samo u uvodnom dijelu objasniti logiku našeg prijedloga. U lipnju 2014 bilo jedno pismo s izmjenama, riječ je o nacrtu proračuna i nakon tog nacrta proračuna došlo je do nekih izmjena. Prvo što se promijenilo, a mislim da je to zapravo najvažnije za ovu današnju raspravu, odnosi se na to da je granica koje su odredile države članice vrlo niska, ona je preniska. Neki zastupnici su na to skrenuli pozornosti jutros. Komisija nije u mogućnosti da podmiri račune na vrijeme. Dakle, mi naprosto nemamo dovoljno novca u proračunu e, kako bismo mogli podmiriti te račune i ispuniti preuzete obveze. Spomenuli ste epidemiju ebole, razmus i neke druge stavke. Mi ćemo se naći u situaciji da nećemo moći isplatiti taj novac. I u tom kontekstu je komisija izišla s ovim prijedlogom pisma s izmjenama proračuna. E, dakle, tu se nastoje iskoristiti svi resursi, e, sva pričuvna sredstva, sve ono što imamo u proračunu kako bismo pokušali pronaći dodatna sredstva i kako bismo mogli ispuniti obveze koje smo ranije preuzeli. Došlo je do još jedne promjene nakon lipnja i donošenja proračuna za 2014. A to je isto tako i povećanje ove pristojbe za mlijeko u slučaju prekoračenja kvote i još nekih stavki. To sve stoji u naslovu broj 2, dakle to se neće prebaciti nigdje drugdje. To je prihod koji mora ostati unutar proračuna za zajedničku poljoprivrednu politiku u naslovu 2. Međutim, e, taj ta dodatna sredstva daju određeni manevarski prostor komisiji. Komisija je to iskoristila kako bi prebacila sredstva na e, druge naslove. 448 e, Dakle, to su sredstva koja se koriste za ovu epidemiju ebole, za ruski embargo i tako dalje. Ima novca e, za ublažavanje ruskog embarza, embarga. E, naše je tumačenje da se krizna pričuva može koristiti u slučaju da dođe do krizne situacije. Mislim da nitko ne dovodi u pitanje da je u istinu riječ o kriznoj situaciji i to je bila naša namjera u ovom pismu s izmjenama. To ne znači da ćemo mi potrošiti sva sredstva iz krizne pričuve i to će se tek vidjeti početkom 2015. kada dođe do izvršenja proračuna i tada ćemo vidjeti imali još prostora e, manevarskog prostora, ako e, ne budemo morali, nećemo koristiti e, ta sredstva iz krizne pričuve. Već ste dobili informacije vezano za prvu mjeru za voće i povrće. Mi smo stavili 125 milijuna u proračun. A potrošit ćemo 77 samo. Dakle, u ovoj fazi možemo reći da smo potrošili, dakle kada bi netko tvrdio da smo potrošili gotovo sva sredstva iz krizne priče, to naprosto ne bi bilo točno. Sada ide se ide u postupak mirenja. Proračunske vlasti, a to su parlament i vijeće, donijet će konačnu odluku. Mislim da je ovdje važno istaknuti još nešto. Možda ne treba pretjerivati e, kada je riječ o situaciji u poljoprivredi. Da, situacija inače je dramatična što se tiče proračuna i uistinu je dramatično što ima toliko nepodmirenih dugova. Međutim, nije baš toliko dramatično u poljoprivredi u ovom trenutku. mjera financijske discipline za 2014. 875 milijuna eura će se vratiti poljoprivrednicima počevši od 1. prosinca ove godine. Dakle, situacija ne izgleda loše. E, ne bismo trebali uputiti poruku poljoprivrednom sektoru da je situacija dramatična i da će doći do rezova u izravnim plaćanjima. Zatim, druga poruka koju bih htio prenijeti je sljedeća, financijska disciplina za 2015. Dakle, što se toga tiče, posljednji je rok 1. E, prosinca i to će se ograničiti na one iznose koji se nalaze trenutno u kriznoj pričovi. Dakle, to se neće povećavati. Ne postoji opasnost da sredstva za izravno plaćanje budu dodatno smanjena tijekom 2015. zbog krize ili zbog nekih drugih razloga. Da pokušam odgovoriti na još neka pitanja, neka konkretnija pitanja. E, jedno bitno pitanje. Da, komisija je odmah reagirala nakon što je Rusija uvela embargo. Ne može se tvrditi da se moglo reagirati ranije. Dakle, već sredinom e, osmog mjeseca su, su donesene prve mjere i to je imalo stabilizacijski učinak na tržište. Mislim da to ne treba pocijenjivati. Mi vrlo budno pratimo razvoj događaja u baltičkim zemljama, isto tako pratimo situaciju u Poljskoj, Finskoj i u svim državama članicama koje su se našle na udaru krize i nakon što se ispune kriteriji, kada to bude potrebno, komisija će odmah brzo poduzeti potrebne mjere. Samo da kažem nešto vezano uz epidemiju ebole. Nekolicina zastupnika je postavilo pitanje o tome. Kada Evropska unija ne bi bila u stanju reagirati na ebolu zato što ne želi izvojiti proračunska sredstva, to bi uistinu utjecalo na ugled svih institucija, parlamenta, komisije i vijeća. Isto tako je bilo jedno pitanje o sredstvima za biološku raznolikost. Nažalost, morat ću to odgovoriti u pisanom obliku jer ne raspolažem ovdje brojkama. Hvala gospodine predsjedatelju. Hvala. Ovo zapravo su bile opće primjedbe koje je iznijela komisija, dakle nije bilo vezano konkretno s poljoprivredu. Evo kolege iz odbora za poljoprivredu će sada uzeti riječ. Merci, monsieur le président. Je suis Hvala gospodine predsjedatelju. Žao mi je što ću morati otići. Moramo se pripremiti za postupak mirenja. Moramo zapravo finalizirati pripremu jer mirenje počinje danas poslijepodne u 15 sati. Bilo mi je vrlo zanimljivo čuti sve govornike, sve one koji su iznijeli svoje komentare vezano uz ovo pismo s izmjenama. Mislim da smo svi svjesni da je ono što je najvažnije pitanje koje se odnosi na proračunske vlasti. Proračunske vlasti su parlamenti vijeće. Dakle, riječ je o dvije institucije. Vrlo je lako preuzeti obaveze, a teško je pronaći financijska sredstva da bi se podmirila plaćanja. Ono što prvo treba učiniti jest preuzeti obvezu. Prema tome, najvažniji zadatak je da postoji usklađenost između preuzetih obveza i sredstava za plaćanje, jer u protivnom se određeni poslovni subjekti koji očekuju sredstva iz europskog proračuna stavljaju u nezavidnu situaciju. Trebamo vidjeti kako u predstojećim mjesecima i godinama možemo ublažiti posljedice krize. Nažalost, e, kriznih situacija ima mnogo i ako već sada budemo morali mobilizirati sredstva iz krizne pričuve, onda se uistinu treba zapitati što će biti ako dođe do novih kriza. Komisija nam kaže da će u svakom slučaju pronaći sredstva, mi im želimo vjerovati, no trenutno su sredstva ograničena u smislu sredstava za plaćanje. I u tom smislu očekujemo od vijeća da pokaže veće razumijevanje. Imamo čitav niz izmjena proračuna za 2014. Očito je da je bilo problema tijekom 2014. godine, a i inače novčane kazne komisije i suda e, ostvaren, dakle, zahvaljujući tome uprihodovano je 5 milijardi eura. Postavlja se pitanje treba li to vratiti državama članicama ili će to ostati u posjedu komisije upravo e, kako bi se podmirili dugovi. E, a to bismo mi htjeli. I to je između ostalog jedna od glavnih tema postupka mirenja. Mislim da ćemo moći dijelom riješiti najžurnije probleme i možemo stabilizirati taj iznos nepodmirenih dugova, ali barem ćemo na taj način imati određena sredstva kako bismo ih mogli iskoristiti u najtežim kriznim situacijama. Nadam se da će se vijeće pokazati dosljednim. Čuo sam da su neki ministri poljoprivrede se dali izjave slične onome što smo mi rekli i odbor za poljoprivredu me ovdje e, dakle mi je me ovdje zadržao a htio bih zapravo reći da će e, da je to teret s kojim će se morati nositi svi oni koji sudjeluju u postupku mirenja dakle svi mi Temeljem ugovora iz Lisabona mi moramo u potpunosti preuzeti odgovornost za postupak mirenja, a pismo s, s izmjenama je jedna od tema o kojoj će se razgovarati u postupku mirenja. Dakle, čak ne postoji niti mogućnost da se to ponovno predoči parlamentu, da se ponovno dobije odobrenje. Upravo zato smo ovdje pred vama i eh, htjeli bismo vam pružiti jamstva i reći da smo vrlo pomno saslušali vaše komentare. Htio bih još jedan put ponoviti da Odbor za proračun još nije definirao svoje stajalište. Mi smatramo da je problem zapravo širih razmjera, a ovo pismo s izmjenama e, je sukus svih proturječja. Dakle, e, problema da se pronađe novac, mi preuzimamo obveze, ali nemamo dovoljno sredstava za plaćanje. Vijeće će se morati potruditi da da odgovor na to na ta proturječja. Mi imamo povjerenja u njih i zahvaljujemo vama na pozivu e, i zahvaljujem svima još jedan put. Czy pani poseł sprawozdawca generalna e, chce zabrać? Hvala lijepa. Sada izvjestiteljica. E, hoće li se izvjestiteljica za proračun javiti? Ne. U tom slučaju da ćemo e, riječ e, kolegi Jaru. Hvala lijepa za sudjelovanje. E, uvijek se kaže da u svako zlo za neko dobro a ono što je ovdje dobro jesu pitanja vezana za način gospodarenja samim proračunom. Prema tome, molim vas, e, sljedeći puta kad budete pregovarali morate crno na bijelom napisati da države članice moraju ispuniti preuzete financijske obveze. Nemojte zaboraviti da je velik broj problema koji imamo uzrakovano činjenicom da države članice ne plaćaju doprinose koje e, bi trebale plaćati. A nakon toga imaju e, velike ideje o tome kako rješavati sve nepravde svijeta koristeći pritom proračun Europske unije. Hvala lijepa. sada ćemo prenijeti dakle sve ove e, prećemo dakle sve ove primjedbe na plenarnoj sjednici. Pripremili smo zajedno s klubovima zastupnika e, pismo koje će se još danas uputiti odboru za proračun. Ovim su naše primjedbe e, završene. Moramo naravno uvijek razmišljati o situaciji poljoprivrednika. Moramo paziti na potpore i podrške koje im dajemo. Proračun jest ograničen, međutim, prvo trebamo koristiti sam proračun, nakon toga raspoloživu maržu, a tek nakon toga pričuvu. Ponavljam, prvo sredstva koje se moraju koristiti su sredstva koja su predviđena samim proračunom, a tek potom se treba koristiti pričuva. Zaključujemo sada s ovom točkom. Ne, kolega, de se još javlja za riječ, molim vas da brzo se javite. Hvala. Htio bih se e, vratiti na još jedan problem koji je također vezan za proračun. Imamo izvješće o godišnjoj aktivnosti Europske komisije, već da sada e, komisija kaže da kada se bude primijenila sljedeće godine reforma <clears throat> zajedničke poljoprivredne politike, da države članice neće moći provoditi reformu <clears throat> i e, da će poljoprivreda mora izdvajati još veće doprinose sljedeće godine. Citiram, rizik e, postoji da se za drugi stup treba izdvojiti još e, više. Naročito kad se gleda na ekvivalencije i na certifikacije u zemljama članicama. Oni za sada još nisu određeni. Postoji također i rizik vezan za ozelenjavanje i različite površine za to vezane. Sve su to teme o kojima moramo razgovarati jer bojim se da se ove stvari na kraju ne primjene na razno razne i loše načine u pojedinim državama članicama. Hvala lijepa sa svim ovim informacijama, iako se ne radi o informacijama koje su e, one koje nam se čine povoljnima uvijek. Kolega Nikolson, nalazimo se u zanimljivoj situaciji vezanom za ozelenjavanje. U kraju iz kojeg ja dolazim, od poljoprivrednika se traži da protumače samu reformu zajedničke poljoprivredne politike. Iz Brisela ne dobivaju informacije o tome na koji se način ta reforma treba provoditi. Ako pak e, krivo protumače tu reformu, onda e, bi se moglo dogoditi da ih revizorski sud kazni zbog toga. To se već i ranije dogodilo i tražilo se od njih da plate e, za tu grešku. Mi sada krećemo e, glavom u zid, hoćemo provoditi nešto, a ne znamo ni čak niti kako to treba napraviti. Treba sve skupa možda odgoditi za 12 mjeseci ako treba, jer će Europa izgledati još e, bezveznije nego što izgleda sada. Možemo li nešto napraviti po tom pitanju? Gospodin Des vjerojatno ima pravo. Mislim da bismo o tome govoriti, trebali govoriti bilo na sastanku koordinatora ili kada sljedeći puta budemo raspravljali o tome na našem sastanku morali bismo pozvati komisiju ovdje da nam kaže što trebamo napraviti. I ja bih morao dovesti ljudi iz mog kraja da dođu u Brisel i da e, saznaju kako trebaju primijeniti te reforme jer sad je već kraj studenog, a oni ne znaju što će trebaju raditi i kako sljedeće godine. Hvala. Da, radi se o vrlo teškim problemima. Na našem ćemo sastanku ugostiti samog povjerenika, pa ćemo mu e, moći postaviti pitanja i o tome. To će biti naš prvi sastanak s povjerenikom kada ćemo morati vrlo jasno izložiti naš stav. Predvidjet ćemo naravno svo vrijeme koje je potrebno e, kako bi smo imali dovoljno vremena na sastanku s povjerenikom koji će se održati trećega. Pred nama je još otprilike pola sata e, koje možemo posvetiti problemu e, mlijeka i voća u školama. Htio bih vam reći da postoji i problem vezan za izmjene pravnih temelja. Vijeće bih htio da se to zasniva na članku 43. stavkom trećem, a ne drugom. 43.2 e, e, govori o e, tome da parlament ima pravo suodlučivanja, dok ova druga stavka ne predviđa da je parlament taj koji suodlučuje. Ne ću dati riječ izvjestitelju, a potom zastupnicima koji se žele javiti za riječ. Dakle, prvi riječ ima izvjestitelj Tarabela, a nakon toga izvjestitelj u sjeni. Izvolite. Hvala predsjedniče, dragi kolege. Kao što znate, ja sam izvjestitelj za Europsku i parlament po pitanju dijeljenja e, mlijeka i voća u školama treba dakle ustanoviti za dva programa koji su pravni temelji. Dva programa su s jedne strane podjela voća po školama, a s druge strane podjela mlijeka. Povijestit ću vas o tome dokle se do sada došlo s ta dva programa. I e, trebam reći da postoje tri bitne dimenzije, tri bitne teme. Prva opća filozofija samog izvješća, drugo E, ključna pitanja o kojima ćemo morati donijeti odluku, možda čak i u okviru trijaloga ako vijeće bude htjelo da parlament u tome sudjeluje, no o tome nešto kasnije. I na kraju morat ćemo govoriti i o samoj metodi rada. Ja ću vam je predložiti kasnije. Najprije sama filozofija o svemu ovome. Prvo nekoliko načelnih razmišljanja. Dakle, sve se zasniva na statističkim podacima koji su alarmantni. U cijeloj Europskoj uniji 22 milijuna djece ima prekomjernu težinu, dok e, većina te djece tek e, i voća i povrća jede otprilike u 30 do 50% količina koja bi e, su preporučene i Ujedinjeni narodi i Europska unija imaju programe kako bi mladi e, saznali više o e, ispravnoj prehrani, o voću i povrću i kako bi se bili upoznali s lokalnim proizvođačima. Dakle, to je jako dobro, to su edukativne mjere, ali trebalo bi napraviti i više. Edukativne mjere vrlo su dobre i zemlje članice koji sudjeluju trebale bi također usvojiti te obrazovne mjere koje će pratiti podjelu voća i mlijeka u školama. Dakle, radi se o dvojakom programu s jedne strane da se dijeli voće i mlijeko, a s druge strane da se od najranije dobi eh, obrazuju za pravilnu ishranu. Druga stvar koja bi bila bitna su pitanja o kojima moramo donositi odluke. Pravne temelje, popis proizvoda i kriteriji na koje će se raspodijeliti sredstva. Što se tiče pravnih temelja, Europska je komisija rekla da bi trebalo raditi na načelu suodlučivanja, 40, članak 42 a e, vijeće želi zaobići parlament, ignorirati njegovo postojanje. To zaista e, je neprihvatljiv pristup, budući da mi, zahvaljujući Lisabonskom ugovoru, imamo suodlučivanje i pitamo se zašto bismo baš e, na ovom pitanju trebali biti isključeni iz suodlučivanja poslano je pismo komisiji, traži se da se promjene pravni e, temelj i da se e, ne može pribjeći članku 43 doktrine stavku trećem. Za nas je njihov stav neprihvatljiv. Za vrijeme saslušanja ja sam povjereniku Haugenu postavio, oh, pitao i on je rekao na moje pitanje da će se zalagati za članak 42.2 koji dakle ide u prilog parlamentu E, i da će se to trebati primjenjivati i za novi program e, dijeljenja voća i mlijeka po školama. Možda previše govorimo o tome, ali zašto se nas želi isključiti iz toga da sudjelujemo u radu na ovom prijedlogu. Radi se o zanimljivoj i osjetljivoj točki i htio bih da nas vi što je više moguće podržite, jer to je naša dužnost da u tome sudjelujemo kao zastupnici. Postoji još jedan aspekt ove rasprave koji je bitan, a to je popis proizvoda. To je zaista ključno s jedne strane svježe voće i povrće, između ostalog i banana. Bananu smo ovdje dodali jer je banana dio nekog posebnog režima. Mm, evo, oprosti, došao sam sad do polovine onoga što sam htio reći, međutim, ja bih htio možda ubrzati, ali to ne bilo dobro za prevojitelj, pa ću možda malo skratiti. Dakle, nećemo sada e, E, duljiti o tome, ali u svakom slučaju banana jest voće, pa mi je bilo čudno da nije bila u početku stavljena e, na taj popis e, voća i da se kaže posebno ona ne dolazi do duše izvorno iz Europske unije, ali prednose da je sasvim sigurno lokalnoj poljoprivredi, ekološkoj poljoprivredi i kratkim ciklusima zašto se parlament za vrijeme reforme zajedničke poljoprivredne politike i zalagao. Dakle, e, mislim da je prijedlog komisije previše restriktivan. Zašto? Proširenje popisa mliječnih proizvoda na e, sir i na jogurte. Tu se mora paziti e, o kojim se proizvodima radi, dakle i treba vidjeti koliko ima mlijeka i e, koliko e, šećera sadržavaju e, zatim jer zna se da neke imaju problema i ne podnose laktozu u mlijeku ili pak okus mlijeka. Isto tako činjenica je da je kalci dobar. Dobro bi bilo da djevojke jedu e, dosta kalcija, a zna se da u kasnijoj dobi žene često imaju problema s osteoporozom zbog nedostatka kalcija. Dakle, trebalo bi to jesti što ranije. E, ja se osobno zalažem što se voća tiče da se voće jede svježe radije nego u kompotu. Dakle, da se nauče jesti svježe jabuke, kruške, jagode i banane. Dakle, e, trebamo podržati naše proizvođače što više dolazi do prerade e, voća to je proizvod skuplji. A osim toga, mladi potrošači moraju znati odakle ti proizvodi dolaze, naročito temeljni proizvodi. Otvoren sam za raspravu s kolegama. Ne znam da li nešto žele reći, hoće li promijeniti mišljenje kako bismo ostvarili kompromis. Ipak mislim da prioritet treba biti podnijela po školama svježeg voća i provrća i kako bismo se zalagali za proizvode koji neće imati dodani šećer ili masne. E. A što se tiče podjela. Mislim da tu ima jako velike razlike od e, različitih zemalja. Za voće i povrće kriteriji su različiti. Dakle, starost od 6 do 12 godina djece i kriteriji po mm, koliko su djeca, koliko su određeni krajevi bogati ili siromašni. Zašto su se odlučili za djecu od 6 do 10 godina? Jer je možda tada najbrže rastu, ne znamo. Predlažem da se prijedlog pošalje na prevođenje sredinom prosinca. Na odboru za poljoprivredu trebali bismo o tome raspraviti 20. i 21. siječnja. Na odboru Agri će se govoriti, odnosno glasati o tome, ovisno o broju um, amandmana i kompromisnih amandmana, najvjerojatnije u, ožujku, u svjeljači, ali možda čak u ožujku što da kažem, ja sam uvijek kao izvjestitelj bio otvoren za e, razgovore i e, diskusije, e, naravno prvenstveno s izvjestiteljima u sjeni, ali i s drugim kolegama. Treba ćemo naći kompromise jer sad je o vrlo osjetljivoj temi i morat ćemo prokušati iznaći kompromis kako bismo na učinkovit način pojednostavljene metode došli do e, podjele voća i povrća po školama. I, I još jedna stvar, jako mi je drago da e, ćemo raditi na ovako dobrom programu obrazovanja o tome kako treba se hraniti za mlade generacije. Hvala lijepa. Hvala lijepa. U 12 e, sati ćemo morati završiti dijelom rada, a sada gospođo samo na jednu minutu, molim. Predsjedniče, znamo koliko je e, važno da djeca u školu kolama, e, jedu svježe voće i e, povrće. Prije nego što kolege izađu, htio bih mi samo reći da ovo što e, možete naći na izlazu su prerađeni proizvodi udruge proizvođača voća i povrća iz Njemačke. Važno je da se ovakvi proizvodi nađu i u ovom obliku u školskim menzama. Htjela bih samo naglasiti da je za nas vrlo važno da imamo jedinstvene programe te da e, parlament zaista može reći što misli. Slažem se s izvjestiteljem, ali uložit ću amandmane kako bi djeca mlađa od šest godina mogli već e, biti u okviru programa za obrazovanje u prehrani. Djecu u te programe treba obuhvatiti već u e, dobi vrtića. A isto tako, moram reći da što se tiče mlijeka, djeci mlijeko samo kao takvo nije toliko privlačno. Bilo bi zato dobro da imamo čitav jednu listu proizvoda u samom izvješću. I isto tako dala bih ću prijedlog vezano za samu provedbu. Hvala. Sasvim sigurno e, ćete se moći sastati s izvjestiteljima u sjeni da nažalost republika hrvatska i naša školska djeca se ne uklapaju u ovaj program zbog toga što su ovim programom utvrđeni povijesni kriteriji. hrvatska je nova članica europske unije i do sad nije mogla iz ovog programa koristiti e, financijska sredstva e, i naravno da tražim da se promijene povijesni kriteriji da se omogući republici hrvatskoj i našoj djeci da sudjeluju u ovom programu koji smatram izuzetno vrijednim ne samo zbog toga što promovira E, zdravu e, prehranu što svakako pozdravljam nego iz tog razloga što ovdje vidim mogućnost da domaća lokalna mala poljoprivredna obiteljska gospodarstva plasiraju svoje svježe e, kvalitetne i domaće e, proizvode i zbog toga e, dakle evo molim izvjestitelja kao što sam već do sad molila nekoliko puta europsku komisiju da se promijene povijesni kriteriji da se omogući hrvatskoj sudjelovanje u ovom programu i da se zagarantira da će svježe domaće i kvalitetno voće i mlijeko doći u škole a ne iz uvoza kao što je to slučaj iz dosadašnje prakse. hvala lijepo. Dziękuję. Proszę o złożenie odnośnych poprawek. Pani, o złożenie poprawek. Pani pos... Hvala lijepa. Naravno, moćete e, uložiti odgovarajuće amandmane. Gospođo Ribeiro. Hvala predsjedniče. Ja sam izvjestitelj u Sjeni u izredva Pučana. Želim dodati nekoliko točaka. Kao prvo, možda to ovdje nepotrebno isticati, ali jedan od naših kolega koji se, imamo jednog kolegu koji se protivio ovakvom programu. Ja sam dugo vremena bila na čelu sindikata profesora i znam da su ti programi važni za prehranu djece. Neka djeca u školama ovise o tom mlijeku i svježem voću u školama kako bi imali ispravnu prehranu i ne smijemo to smetnuti suma kada budemo radili na ovom izvješću. Što se tiče obrazovanja o prehrani, djeca misle da se mlijeko kupuje u prodavaonici i ponekad ne znaju uopće da to dolazi od krava, od životinja. Dakle, važno je da budu obrazovana s tim u vezi i da ono o čemu govorimo, dakle o mogućnosti povećanja potrošnje, što se toga tiče, moramo staviti naglasak na probleme koji su u vezi s ruskim embargom. Donekle sam nesiguran što se tiče ovih kriterija postotaka djece i e, provedbe ovog programa. Evo, privodim kraju. Dakle, ne znam da li te tri točke neće, ta tri pojena neće napraviti veći problem što se tiče birokratskog utjecaja na Europsku uniju. Hvala. Jedna minuta, izvolite. Hvala. Ja sam imao određeno iskustvo kada sam bio eh, predsjednik svoje općine i bio sam jako zadovoljan što se ovaj eh, program mogao provesti u Litvi. Bio je jako uspješan, no želim eh, navesti nekoliko elemenata s tim u vezi. Ja sam izvestio u Sjeni iz redova zelenih i želim naglasiti koliko je značajno e, imati ekološke lokalne proizvode, jer ukoliko se te proizvode uvozi iz drugih država članica i drugih zemalja, ne možemo odvesti svoju djecu na e, poljoprivredna domaćinstva i pokazati im kako se mlijeko proizvodi, kako se voće, povrće proizvodi, ali ovdje imamo zakon o javnoj nabavi i moramo iznaći rješenja kako s tim izaći na kraj. Mislim da ovo isto tako ne smije biti samo e, socijalni program, već e, obrazovni program i moramo spostarati da e, ta djeca ne nose te proizvode kući kako bi ih jeli drugi članovi obitelji. Dakle, moramo vidjeti kako koristiti ovaj program bolje. Dakle, evo, privodim kraju. Moramo naći način da razvijemo, bolje razradimo ovaj program kada je riječ o izvoznim poteškoćama Dakle, možda možemo ovo proširiti na pitanje davanja voće povrće, voće djeci e, do 15 godina i možda bi to moglo pomoći rješavati, u rješavanju određenih drugih problema. Hvala. Ah, govorili ste 14 sekundi dulje nego što je bilo predviđeno, gospođa Aguilar. Hvala predsjedniče. U prvom krugu razmjene mišljenja glede ovog jako važnog programa želim i ja dati svoj osobni doprinos. Ukratko, slažem se uveliko s ovim što je rekao gospodin Trabela. Doista mislim da bi moglo popis proizvoda proširiti na prerađene proizvode i sokove, ako mislim da su svježi proizvodi i svježe mlijeko ti koji imaju, trebaju imati najveći prioritet. Želim naglasiti jednu stvar. Ja sam iz Španjolske, iz regije, dakle iz Andaluzije, gdje pridajemo veliki značaj poboljšanju javnog e, zdravstva, tako da smatram da bilo jako dobro da se podrži ovaj obrazovni aspekt, ali isto tako i da se poradi na pitanju distribucije. Mislim da bismo sve to trebali imati na umu. I dopustim da kažem još jednu stvar. Ovo je ista stvar kao i s izravnim plaćanjima. Naime, Voljela bih da su e, postojeći kriteriji zadržani. Smatram da je nepravedno što nismo imali mogućnost sufinanciranja i šteta što nismo mogli u potpunosti iskoristiti ove ovaj programe u budućnosti. I naša kolegica iz Hrvatske je to jako dobro rekla. Mislim da ovi povijesni kriteriji ne bi trebali biti e, ključni elementi u ovako važnom programu. Hvala. Oprostite, kolega. Hvala. Mm, zahvaljujem eh, zastupniku Tarabeli na izvrsnom uvodnom izlaganju. Što se tiče mliječnih proizvoda, ja sam pozdravio eh, ono što je komisija rekla u rujnu glede pomoći proizvođačima mliječnih proizvoda eh, u kontekstu ruskog embarga. I komisija je rekla također da će pomoći proizvođačima mliječnih proizvoda u okviru programa mlijeko u školi, ali nakon što sam proučio taj tekst, e, vidio sam da se tu uopće ne radi ni o kakvoj potpori, već o e, velikom smanjenju vrste e, mliječnih proizvoda koji su do sad imali potporu, međutim Češki ured za statistiku vidio je dakle da je to jako važno, važan. Tu se radilo o aromatiziranom E, polumasnom e, mlijeku, desertima, kremasnim desertima i u skladu sa člankom e, stavak 2.2 KN 0.02 ovo treba biti uklonjeno i to su proizvodi koji su jedini koji trebaju imati potporu, a koji se koriste u samo, koji predstavljaju samo 10% globalne potrošnje proizvoda. Dakle, mislim da bi komisija trebala revidirati svoje namjere. Hvala. Pani Hvala predsjedniče. Izgleda ovi programi jako dobro funkcioniraju u Mađarskoj. Evo ja imam pet preporuka. Vlada i škole su eh, našli rješenje, dakle pravnog eh, okvira i ne vidimo uopće nikakvih poteškoća da se kombiniraju ova dva programa. Kao drugo, ne, možemo prihvatiti restrikciju subvencioniranih proizvoda, na primjer jogurt, e, kefir, e, proizvodi s dodanim e, šećerom i proizvodi bez dodanih substanca su potrebni, a zimi treba e, dijeliti voće i povrće. To je sigurno. Mislimo da proizvodi koji se namjeravaju davati djeci od 60 godina, da to treba biti osmišljeno u kontekstu e, s regijama. Zatim slažemo se sa ciljevima e, koje je navela komisija i isto tako za zdravo obrazovanje. I peto, ne bismo htjeli da budu određene E, akcije isključene kao što je monitoring ili ocjenjivanje ili komunikacija sa ovim u vezi jer ovo može samo dati svoj doprinos učinkovitosti i dobroj provedbi ovog programa. Hvala. E, nikako da poštujemo vreme. Kolega Luazon, izvolite. Hvala predsjedniče. Da, pa mi se uopće ne protivimo razvoj programa koji ide u korist e, mlijeka, voća i povrća u školama. U ostalom, e, djeca su e, prve žrtve ove loše prehrane, ali isto tako kritiziramo to što ovaj prijedlog se uopće ne zanima za podrijetlo ovih proizvoda, što je apsolutno nevjerojatno. Nemojmo zaboraviti da je Europska unija koja je favorizirala smanjenim carinama uvoz car, banana iz Perua i Kolumbije na naše tržište je izazvala, izazvala problem. Ja mislim da ovim programom trebaju države e, članice e, upravljati i favorizirati lokalne nacionalne e, proizvode. Mislim da bi Francuska tako mogla favorizirati svoje banane proizvedene na Antilima. Eto, ja mislim, toliko od mene. Hvala. Hvala. Predsjedniče, u nizozemskom eh, parlamentu sam uvijek, eh, uvijek sam se zalagala za ovaj program. Čula sam eh, državnog tajnika koji je kritizirao određene programe, europske programe i želim ovdje reći da se da je obrazovanje djece važno. Treba, treba im objasniti kako se stvari i kuhaju, na primjer, i to. Treba im i tome e, učiti. Dakle, sve su to stvari koje trebamo imati na umu. Pani posel Hasakamp. Izvolite, zastupnice Hasakamp. Hvala, bit ću kratka. Možemo mi imati samo jedan program za sve ovo. Mislim da mlijeko u školi nije potrebno. E, mlijeko je za bebe, a za starije ljude uopće nije potrebno mlijeko. Mlijeko nije uopće zdravo kao što e, bismo mogli to pomisliti. Evo, dovoljno da vidite e, nedavno provedenu studiju u Švedskoj. U biti konzumacija mlijeka može izazvati e, veću e, osjetljivost kostiju, dakle sklonost slomljenju. Dakle, nije rješenje jogurt. Možda bi mlijeko, sojno mlijeko bilo dobro i za klimu i mi bismo htjeli dakle, da se izbaci to mlijeko u školi, ali da se stavi naglasak na e, voće u školama. Pani la jer. Merci, monsieur le président. Moi, je souscris complètement... Hvala, predsjedniče. U potpunosti se slažem što je rekao kolega Tarabela. U Francuskoj sam sudjelovao na tim programima, zaista treba, mislim da se mladi trebaju obrazovati za prehranu i mislim da bismo morali proširiti dobne skupine koje su sada obuhvaćene programom. E, zaista, e, kada vidim da djevojčice koje imaju 14-15 godina e, se čuvaju s jedne strane kako bi bile na dijeti i začuvale liniju, a s druge strane jedu e, masu e, raznih e, prerađenih čokoladnih proizvoda. Bilo bi puno bolje da jedu svježe voće. Dziękuję pan poseł proszę. Hvala sada za Zulo. Hvala. Nadam se da ćemo E, prošlog puta postavati redoslijed da će najprije izvjetelji u sjeni imati riječ. Htio bih dodati par stvari vezano za samo izvješće. Naime, mnoge stvari ovdje su prilično sumljive. U središtu ovoga programa bi zapravo trebala se naći edukativna dimenzija. Obrazovati mlade kako bi znali koju hranu jedu. Do toga treba doći tako što će se njima objasniti i porijeklo same hrane. Dakle, treba govoriti i o samoj proizvodnji. Poljoprivreda je u redu, ali ne treba biti intenzivna poljoprivreda. Mlijeko je važno, ali moramo također paziti da ne dolazi iz intenzivnog uzgoja. Prema tome e, moramo im objasniti kako do proizvoda dolazi. Zato treba koristiti čitav niz instrumenata kako bi se mogle procijeniti što se konkretno radi. Hvala. Čuli smo, dakle, sve zastupnike koji su se htjeli javiti za riječ, e, pa sada dajem riječ predstavniku komisije. Hvala gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem također kolegi Tarabeli na uvodnom izlaganju. On je govorio o općoj filozofiji i o dobrom prihvatu našeg prijedloga. Drago mi je što sam u mogućnosti surađivati s njima i što sam radio s njim i s vama na izradi ovog izvješća tijekom izrade ovog izvješća. E, imam samo nekoliko stvari koje bih htio spomenuti. Što se tiče pravne osnove, mogu razuvjeriti gospodina Tarabelu. Dakle, komisija će ostati pri početnom prijedlogu, a to je zakonodavni prijedlog na temelju članka 43. stavka 2 što podrazumijeva puno sudjelovanje Europskog parlamenta. Još uvijek nismo dobili pismo koje nam je uputilo vijeće, no mi ćemo u sljedećih nekoliko dana to vidjeti. Kao i vi, gospodine Tarabela, i ja sam također čuo što je rekao povjerenik e, kada je bio ovdje na saslušanju u svojstvu kandidata za povjerenika. Što se tiče popisa proizvoda, htio bih u nekoliko riječi objasniti zašto smo mi predložili ovako uzak popis. Kao prvo zato što je aktualni program e, su kritizirali revizorski sud i države članice zato što je e, administrativno vrlo složen i mi smo htjeli da novi sustav bude jednostavniji i da se usredotočimo na dva proizvoda, to je mlijeko i svježe voće i povrće. E, čuo sam ovo što ste rekli i vi i ostali zastupnici. Naravno, mi smo otvoreni za daljnje razgovore u nastavku postupka. Drugi razlog što je popis ograničen odnosi se na nešto što je spomenuo i sam e, kolega Tarabela, a to je problem etičke naravi. E, dakle, kada je riječ o konzumaciji mlijeka i voća i povrća. Dakle, tu ima nekih problema i mi smatramo da se na to treba odgovoriti na europskoj razini. Dakle, tu se postavlja i pitanje subsidijarnosti i zato smo se mi ograničili na samo neke proizvode. Zatim tu su i obrazovne mjere i to odgojne mjere i to se isto tako može financirati. Škole i države članice imaju mogućnost da u sklopu tih programa uključe veći broj poljoprivrednih proizvoda. Dakle, imaju mogućnost da idu dalje od onoga što je ovdje rečeno. Što se tiče raspodjele financijskih sredstava, ukupna omotnica iznosi 150 milijuna eura godišnje, 80 za, 90 e, e, za mlijeko i 70 za voće i povrće. Htio bih samo razjasniti nešto. Moramo razlučiti kriterije e, na temelju kojih se vrši raspodjela sredstava i dob djece. mislim da je gospođa Müller postavila pitanje o tome. Dakle, djeca mogu sudjelovati ako su upisane u školu. E, dakle, to već može biti od vrtića. Kriteriji dodjele novca temelje se na broju djece u dobi od 6 do 10 godina. To ne znači da djeca koja su mlađa ili starija ne mogu e, sudjelovati u programu. Dakle, treba razlučiti kriterije kojim se koriste za raspodjelu novca u državama članicama i prihvatljivosti dobe kod, dobi kod djece. Što se tiče pitanja vezano uz Hrvatsku, e, mislim da je već bilo bilateralnih kontakata e, sa hrvatskim predstavnicima u vijeću. Mi smo obrazložili da ćemo dati omotnicu Hrvatskoj, to se podrazumijeva. E, Hrvatska je postala država članica kasnije, no to ne znači da neće dobiti financijska sredstva. I zatim što se tiče povijesnih kriterija, E, još uvijek govorimo o raspodjeli novca među državama članicama. To se odnosi samo na mlijeko kada je riječ o voću i povrću temeljem prijedloga komisije. E, to bi se trebalo temeljiti samo na broju djece. Što se tiče mlijeka, mi smo predložili nekoliko kriterija, dakle, zato što već imamo sustav za mlijeko koji već postoji odavno i kada bismo sada uveli kriterij koji se temelji na broju djece, to bi dovelo do prekida u sustavu i mislim da to politički ne bi bilo poželjno. Hvala. Bardzo i przepraszam, że panowie. vam hvala. Oprostite ako sam vas molio da požurite. Evo, još jedna minuta, kolega Tarabelo. Manje od minute, gospodine predsjedatelju, obećajem. E, kao prvo, drago mi je da će se komisija zadržati na pravnoj osnovi članka 43. stavka drugog. Neću odgovoriti na sva pitanja, međutim, drago mi je da se veći dio prijedloga e, dakle, ide u ovom smjeru i posebno što se tiče obrazovnog programa. Imat ćemo priliku o tome još razgovarati. Hvala. Zahvaljujemo svima na korisnim komentarima. Świetnie, bardzo dziękuję pan posłu sprawozdawcy. Hvala lijepa. Hvala izvjestitelju. Sasvim sigurno ovom ćemo puno razgovarati kasnije. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Jučer je na naš odbor došao bio Franz Fischler, predsjednik znanstvenog upravljačkog odbora svjetske izložbe koja će se u Milanu održati 2015. godine. Danas e, se nadovezujemo na tu temu. Kao što znate, kolega De Castro je e, organizirao ovu e, seriju sastanaka da predložimo da E, pozovemo stručnjake koji bi mogli obogatiti naša saznanja vezana za svjetsku izložbu koja je vrlo vrijedna. Danas je s nama Ricardo Valentini. On je član mnogih međunarodnih odbora. Dobrodošli, gospodine Valentini, i odmah vam dajemo riječ. Dobro jutro svima. Hvala vam u ime Centra za prehranu i e, e, barila. Hvala svima iz Europskog parlamenta da su me pozvali. Hvala što ste me pozvali da predstavim protokol iz Milana, da objasnim koje su teme iza toga svega i iz čega sastoji naš poziv na djelovanje. U ime odbora iz Milana Želim zahvaliti. Možemo danas računati s velikim brojem e, organizacija koje su potpisali protokol iz Milana, bilo se radi o e, udrugama iz građanskog društva ili organizacijama kao što su WWF, e, Save the Children, Food Tank i tako dalje imamo više od tisuća e, pojedinaca koji su potpisali dakle, individualno ovaj protokol. Dakle, ovaj postupak e, raste, razvija se i želim vam zahvaliti što nam dajete mogućnost da predstavimo ovaj protokol. Ovo je rasprava koja dolazi u koja je organizirana u pravom trenutku. Imamo kritičnu situaciju u globalnom e, poljoprivredno prehrambenom sustavu broj stanovništva prekoračuje održivost e, našeg planeta. Imamo skoro dvije stotine milijardi ljudi koji su rođeni nakon e, Isusa Krista i sada nas je sedam milijardi i e, sve će doći do 9 milijardi do 2050. Dakle, evo ga, od 50-ih smo udvostručili broj stanovništva i ovaj trend, ova tendencija je sve izraženja. Dakle, možemo sami sebe pitati da li poljoprivredno-prehrambeni sustav sustiže ove izazove. Da, za sad je to e, uspješno odrađeno, u prošlosti smo isto tako uspjevali prehraniti stanovništvo, ali sada e, je cijena visoka što se tiče okoliša, resursa i vjerojatno se pripremaju veliki izazovi. Dakle, ukoliko uspijemo prehraniti iduće naraštaje, morat ćemo imati, se suočavati s problemima urbanizacije, klimatskih promjena i 8 od 10 80% eh, stanovništva će 2050. godine živjeti u urbanoj sredini. Dakle, evo, imamo, ovo su veliki izazovi, imamo velike e, prilike, isto tako univerzalna izložba u Milanu će biti svjetski, odnosno prvenstveno europski događaj na kojem će sudjelovati ljudi iz cijelog svijeta i razgovarat će se o tome kako prehraniti stanovništvo našeg planeta, kako poboljšati tehnologiju, poljoprivredno prehrambeni sustav i tu su važne prilike da se donesu odluke kako djelovati i da se e, taj sastanak zaključi s konkretnim rezultatima. Mi ne bismo htjeli da ovo bude običan sajam pokazivanje ljudi i stvari, već željeli smo da se to pretvori nešto može trajati. Sada imamo jako važno pitanje i sam protokol je utemeljen na tri paradoksa. Evo, prvi, a malo prije smo čuli vašu jako zanimljivu raspravu o voću i povrću i prehrani. Dakle, imamo paradoks loše prehrane i o, pretilosti. Oko 800 milijuna ljudi je pothranjeno i imamo jednu i pol milijardu ljudi koji su koji imaju više, e, koji troše više hrane nego što je potrebno i osobito tu se jako često radi o pretilim ljudima. Dakle, ovo su problemi koji utječu na e, životni vijek na očekivanu životnu dob. Dakle, e, neki ili nemaju dovoljno ili troše previše i e, to sve utječe na očekivanu životnu dob. Drugi paradoks odnosi se na zemlju, na ono što radimo danas poljoprivredom. Evo vidimo da samo 47% svjetske proizvodnje, poljoprivredne proizvodnje namijenjene prehranjivanju ljudi, 37 je za prehranjivanje e, životinje, stoke, 17% e, je posvećeno biogorivima, a to je taj udio sve veći. Dakle, evo, trebamo se dogovoriti da li hraniti ljude, krave, aute, što nam je činiti? Imamo dovoljno zemljišta, zemlje odnosno postavlja se pitanje da li ćemo imati dovoljno zemlje da e, zadovoljimo sve te potrebe. Evo, to su važne stvari evo, postavlja se pitanje same sadržaja prehrane. Evo, mnoge države prelaze sa vegetarijanske prehrane na prehranu koja koristi sve više mesnih proizvoda. Dakle, evo, treći paradoks e, jesu neuhranjenost, loša prehrana, a i dalje e, bacamo puno. Stotinu milijardi tona hrane se baci svake godine. Dakle, možemo četiri puta nahraniti ljude koji, boli od, e, koji pate od neuhranjenosti. ako bismo uspjeli ostvariti 35 posao, to bi bilo dobro. Isto tako postoji i gubici, dakle veliki je broj prehrambenih proizvoda koji ne dospiju na samo tržište. Dakle, i to je jako važna stvar koju moramo imati na umu. Dakle, iako smo poboljšali poljoprivredno-prehrambeni sustav i dalje smo suočeni s velikim izazovima i moramo donijeti određene odluke. Dakle, protokol iz Milana je na djelovanje utemeljen na tri glavna cilja. Prvo, smanjiti glad, poboljšati zdravlje i uhranjenost. Dakle, želimo uticati na održive e, razvojne ciljeve, sudjelovati u tom programu, boriti se protiv e, gladi, i mi želimo ukazati na lošu na neuhranjenost koja često uopće nije u statističkim pokazateljima. Zatim želimo poboljšati kvalitetu hrane na godišnjoj razini, a ne samo na sezonskoj, jer e, važno je imati na umu da u velikom broju siromašnih zemalja postoji nedovoljna količina hrane u određenim godišnjim dobima i e, razlika je jako velika između godišnjih doba i to može izazvati neuhranjenost. Isto tako trebamo e, raditi na obrazovanju glede e, valjane prehrane. Drugi cilj stvaranje jednog okvira kako bismo imali održivu, održivu poljoprivredu, kako bismo zadovoljili određene konkretne ciljeve i smanjili uporabu biogoriva prve generacije, dakle kako bi se ograničilo na 5% ciljeve za obnovljive izvore energije e, uz zemljama koje koriste ta biogoriva treba ograničiti isto tako financijsku spekulacije. Evo to su neki primjeri i ovo je jedan paket mjera koji želimo promovirati sa svojim protokolom. Treći cilj jeste da se prestane ili ograniči bacanje hrane, da se da se uspostavi cilj smanjenja od 50% do 2020. godine bacanje hranje. Dakle, treba ga prepoloviti. Ukoliko, to je nešto što je ostvarivo ukoliko sve države, vlade, institucije, udruge e, budu odlučile e, raditi na tome. Dakle, konačno želim reći da dobivamo potporu od privatnog sektora, industrije, nevladnih udruga, e, naših sugrađana. Evo, više od tisuća ljudi potpisalo je protokol individualno i mi vas e, ohrabrujemo, dakle potičemo da pogledate ovaj protokol na internetu, možete postati potpisnici, možete sudjelovati u raspravi. Dakle, mi sada tražimo pravo, pravi angažman i svjetske izložbe pred nama i htio bih e, vas najprije zamoliti vas kao zastupnike u Europskom parlamentu da pojedinačno evo, širite ovu vijest o ovom protokolu, da je promovirate, e, da zatim e, možete uzeti u razmatranje mogućnost da dajete svoj doprinos organizirajući možda rasprave o ovoj, na ovu temu ovdje u samom parlamentu i mi smo naravno na vašem punom raspolaganju za sudjelovanje u tome i isto tako se može organizirati dakle, veće sudjelovanje u Europskom parlamentu u ovom jako važnom postupku. Dakle, konačno e, pozivam vas sve na ovaj međunarodni forum e, za e, prehranu u Milanu 3. 4. prosinca, tada će biti E, protokol, dakle pristup e, od dna prema e, gore, gdje će se institucijama gdje ćemo moći napraviti posao koji će biti u koristi svih naših sugrađana i cijeloga svijeta, barem se tako nadam. Hvala lijepo. Profesore, hvala vam lijepo na ovom zanimljivom izlaganju. Mislim da e, to izlaganje bismo mogli prenijeti kako zastupnicima, tako i zainteresiranima iz tajništva. A za slučaj a da imate i neke dodatne materijale, bit će nam jako drago da nam, ga, da nam ih prozlijetite. E, ponavljam, ovo što ste nam do sada dali je zaista vrlo zanimljivo. Pa ćemo, zahvaljujući vama, se moći dobro pripremiti. Evo, dosta sa zahvalama. Sada ću najprije dati riječ osobi koja je i organizirala ovu inicijativu, a to je De Castro. Kolega De Castro, hvala. Zahvaljujem se Ricardu Valentiniju na značajnom izlaganju. Milanski se protokol širi i raste jer je dobio potporu velikog broja udruga kako vladinih tako i nevladinih i ona će sasvim sigurno biti referentna točka za velike izazove pred našom planetom. Kao što je Česlav i rekao, juče smo na ovom odboru se sastali s predsjednikom znanstvenog upravljačkog odbora Francom Fischlerom. On je upravo otvorio raspravu o velikim izazovima za naš planet i temom mako svjetske izložbe Milana 2015. godine. Radi se o tome <clears throat> kako prehraniti <clears throat> planetu. <clears throat> To je zaista vrlo važna tema na našem odboru. Radili smo puno na reformi zajedničke poljoprivredne politike. Evo kolega Desi je ovdje, on se dobro sjeća kako smo puno puta razgovarali kako proizvesti više s manje resursa u Aziji se mijenjaju e, navik, prehrambene navike i sada je tamo puno više koristi mlijeko i e, meso jer trebamo naći načina da se sada i mlijeko i meso povećaju njihova proizvodnja poveća. A isto tako vidjeli smo jučer kada smo raspravljali o mesu kako cijene variraju, cijena mlijeka na primjer. Velik broj poljoprivrednih proizvoda su e, sada e, u situaciji kada su njihove cijene vrlo neizvjesne, a to našim poljoprivrednicima stvaraju velike probleme. E, sadašnja situacija je situacija u kojoj ne možemo odgovoriti na te izazove, ali i na dugi rok e, kako imati održivu proizvodnju u budućnosti. Vi ste, e, profesore, dobro o tome govorili, a na izložbi u Milanu će se o tome puno govoriti, kako gospodariti rijetkim sirovinama, kako riješiti E, sada probleme. Jedini dio svijeta koji se nije do sada u potpunosti zemljište obrađivalo, to je Afrika i tu se javlja pitanje kako će se upravljati tom zemljom. U Milano ćemo ići u lipnju, a nadam se da će prije službenog otvaranja E, svjetske izložbe u Milanu, da ćemo zajedno s drugim odborima doći do zajedničkog stava među svim klubovima zastupnika kako bismo imali dakle stav o velikim izazovima koji su pred nama od bacanja hrane do uzgoja hrane. Moramo dakle inzistirati da se e, te problemi riješe. Hvala vam, profesore Valentini. E, hvala vama. Sada riječ ima kolega Šrajer. Ja bih vam postavio jedno pitanje. Dakle, kada govorimo o novim prehrambenim proizvodima, na sveučilištu Tventea puno se bavi tom problematikom i to je ono što nam treba u budućnosti. I ponekad vidimo određenu odbojnost u našem odboru prema tome, ali ne može se više proizvoditi prehrambene proizvode kao prije 2000 godina. Dakle, evo ja imam konkretno pitanje, govorili ste o znanosti, ali mislim da znanost ima temeljnu ulogu. Što mislite o tome? Hvala. Kolega Hvala. lijepa. Zahvaljujem. E, hvala našem gostu. Mislim da je jako dobro da se i e, vaš glas čuje na sastanku našeg odbora za poljoprivredu. Mogla bih vam e, postaviti jako puno pitanja. Ja sam članica stranke za životinje. Imam pitanje za vas. Ciljevi koji se postavljaju su ambiciozni, nužni, a zadatak je vrlo težak. S obzirom na to da proizvodnja raste, a čini mi se da je to zapravo jedini cilj europske poljoprivredne politike. Što mislite o tim ciljevima? Hvala lijepa smo dakle došli do kraja e, zahtjeva za uzimanjem riječi. Ne, ne, ne, e, Šrajer se javlja. Zapravo htjela bih samo pojasniti, u mojem pitanju sam govorio i o nanotehnologijama. Kolega Des. Hvala. Hvala. Želio bih e, zahvaliti u ime svog kluba zastupnika što ste došli na poziv Paola de Castra i što ste napravili ovo svoje izlaganje. Mislim da izložba u Milanu treba biti povod za raspravu. Bilo je riječi o povećanju proizvodnje, no u Aziji se povećava uveliko proizvodnja, puno više nego e, kod nas, barem koliko je riječ o žitaricama, evo mi smo povećali možda 6%, e, isto vrijedi za meso, mesne proizvode, no želim reći da nam je u Europi potrebno e, stvoriti konkurentnu poljoprivredu koja će biti dobra, koja će poštovati e, okoliš i E, ukoliko se određene proizvodnje sele e, ka Aziji, onda ćemo imati još manje proizvodnje u svojim rukama i manji nadzor, ali evo, veseli me ova rasprava. Hvala. Mm, hvala. Ovo je vrlo e, dobra priprema, ova naša rasprava. Dobra priprema da razmišljamo o budućnosti zajedničke poljoprivredne politike. Ovi izazovi o kojima govorite obogaćuju nas i daju nam novu perspektivu kada gledamo na ove nove izazove sve ono što ćemo morati napraviti do 2020. godine jer naravno moramo uvijek gledati na sva pitanja na dugi i srednji rok. A e, sada ću dati riječ profesoru ponovno, Nemo više puno vremena. Hvala predsjedniče i hvala prevoditeljima na njihovom strpljenju. Da, vaša pitanja su jako dobro došla. Evo samo želim reći da e, materijal o protokolu iz Milana nalazi se na ulazu u prostore, dakle svi se možete poslužiti tim i Evo, što se tiče ovih posljednjih pitanja, naravno, znanost je jako važna, osobito glede dva aspekta. E, prvi se odnosi na prehranu, moramo znati, moramo naučiti više toga o samoj prehrani i o neuhranjenosti, o tome kako možemo poboljšati e, te stavke, dakle to je bila jedna od stvari na kojima smo radili, diabetes na primjer, e, ima ga sve više više u Europi ili drugdje, dakle vidi se e, da moramo promijeniti paradigme i znanost nas može uveliko pomoći. Zatim drugi aspekt u kojem može pomoći znanost jeste kako poboljšati e, situaciju i smanjiti utjecaj na okoliš. Nanotehnologija koju ste spomenuli može biti vjerojatno važna za oprašivače, za smanjenje stakleničkih plinova, tehnologija nam može sigurno pomoći. Dakle, mi smo doista e, otvoreni e, kako bi smo rješavali probleme i pitanje e, povećanja proizvodnje i očuvanja zdravog okoliša. Dakle, hvala vam na ovom pitanju, to je važna stvar. Druga stvar, odnosi se na rast, proizvodnju, isto tako spomenuto i zdravlje životinja. Dakle, imamo jedan, jednu stavku koja je posvećena e, zdravlju životinja i tu e, se spominje pet pravila kako postupati prema životinjama i to je unutar tog protokola. Zatim pitanje E, ponovno pitanje povećanja proizvodnje. No, prehrana ne znači samo proizvodnju. Dakle, ta paradigma mora biti promijenjena. Dakle, ne znači da više hrane znači bolja prehrana. Moramo e, doživjeti u pitanju malo drugačije. Možete imati više hrane, ali ne morate nužno imati bolju prehranu. Dakle, moramo raditi na holistički, na cjelokupnom prehrambenom e, postupku. Ovo je čitav lanac i ponekad manje proizvodnje može poboljšati prehranu, odnosno uhranjenost. Dakle, spominje se također delokalizacija ili vraćanje proizvodnje u Europu i to je isto tako važna tema i s veseljem ćemo se e, pozabaviti s tim temama. Dakle, najpše hvala na vašem doprinosu. Hvala vam profesore što ste došli održali ovo izlaganje. Puno hvala na svim informacijama koje ste nam dali. Bilo je zanimljivo čuti vaše stavove koje nas obogaćuju i bolje ćemo na taj način moći raditi. Hvala dakle profesoru, hvala i kolegi dekastru koji je organizirao ovaj eh, dolazak profesora. Ovo je bila posljednja točka na dnevnom redu, odnosno ostaje nam još točka razno. To je točka koja se odnosi na odluke koordinatora. Dobili ste e-mailom odluke koordinatora Dakle, dobili ste ih pisanim putem za slušaj da nemate nikakvih primjedbi. Smatrat ćemo da su te iste primjedbe usvojene. Dolazimo sada do kraja našeg današnjeg sastanka. Hvala na suradnji. Sljedeći puta ćemo se 3. i 4. prosinca. Tada će na naš sastanak doći i novi povjerenik. Koordinatori bi možda mogli razmisliti treba li se uputiti e, pismo kabinetu povjerenika kako bi povjerenik znao koje nas teme posebno zanimaju. Mislim bi bilo dobro da se o tim e, temama raspravi jer mi svakako dakle smatramo da je vrlo važno da s povjerenikom razgovaramo o svim tim temama koje su od ključnog značaja za naš, za naš rad, za naš odbor. E, hvala svima na sudjelovanju, hvala i prevoditeljima koji su vrlo intenzivno radili.